So, Mr. is here, so we can Kolega Rubik je ovdje, možemo početi. Dobro, drage e, kolege, dame i gospodo. Ja bih otvorio današnji sastanak i prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Ima li zahtjeva za izmjenu dnevnog reda? Ako to nije slučaj, onda smatramo dnevni red usvojenim. Druga točka priopćenja predsjednika kao prvo da naša, naše zasjedanje danas emitira se putem interneta, pa e, pripazite na to što i kako se ponašate danas ovdje. Mnogi vas mogu vidjeti. E, pozdravljamo sve koji nisu ovdje E, nova trgovinska vijest i jedna je e, Brexit, e, nije tajna, ja žalim zbog toga, no moramo poštovati odluku britanskog naroda i jasno je da nećemo početi pregovore Nije o čemu dok se ne pokrene procedura po članku 50, no onda će mnogo toga biti na našem odboru jer moramo ispregovarati naše trgovinske odnose, trgovinski sporazum i suočeni smo sa pitanjem kako će biti kakav će biti postupak sa postojećim trgovinskim sporazumima i imat ćemo vjerojatno mnogo dodatnog posla u ovom odboru e, i povjerenica Malmström će reći nešto o tome čim e, prije posebice su zanimljive odnosi sa Kanadom jer gospodarski e, odnosi sa Kanadom su bitna strana i za Veliku Britaniju i za Europsku uniju. Ali tu su pitanja i sporazuma sa Japanom i ostalima. Pa ipak e, kontinuirano ćemo raditi u interesu Europske unije i njezinih građana. E, pozitivna vijest e, je osvajanje provedbe sporazuma od strane Evropske unije kojeg smo uspjeli eh, poslati i svim institucijama Evropske unije e, i spremni smo za početku provedbu tog eh, određenog sporazuma od srpnja i to je eh, pozitivan ishod pregovora sa e, VTO-om i Europska unija je spremna. Mislim e, da je u kraj e, najava predsjednika i odmah počinjemo sa trećom točkom. To je razmjena gledišta sa povjerenicom Cecilijom Malmström Cecilija, hvala što si nam se predružila u okviru strukturiranog dijaloga između komisije i parlamenta i drago nam je što si ovdje posebice u ovom trenutku koji je ključan za europsku politiku, ali i trgovinsku politiku. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajući, hvala što ste me pozvali. Dame i gospode, drago mi je što sam opet ovdje. Zaista cijenim što održamo ovakve sestanke. Danas se sastajemo u malo posebnim okolnostima i moram reći dok poštujem eh, volju britanskog naroda. Meni je prošli petak bio tužan i cijeli život se radim na integraciji ovog kontinenta i osjetila sam određenu tugu. I žao mi je e, mnogih Evropljama koji će osjetiti utjecaj, ali i mnogih pripadnika britanskog naroda koji će osjetiti posljedice moramo e, predstavljati europski narod i ne možemo se ponašati kao da se ništa nije dogodilo. Mi ćemo morati početi se suočavati sa izazovima koje nam je donio prošli tjedan, čak i ako je bilo i jasno na vijeću. Ne počinimo ništa prije aktivacije članka 50 i za sad e, smo još uvijek 28 zemalja članice. I e, pregovaramo u ime 28 članica. Ne možemo si dopustiti paralizu i morat ćemo živjeti u doba nesigurnosti i odgovora kojih nema i najbolji način da pokažemo da Europa djeluje jeste da Europa i dalje e, ne posustaje. Moramo nastaviti e, naš dnevni red o potpisivanju e, trgovinskih sporazuma diljem svijeta. Moramo raditi u skladu s, s mandatima koje imamo i moramo tražiti napredak i zemlje 20 zemalja članica mora iskoristiti najbolje što, je moguće e, u svjetskom gospodarstvu. Mi smo i dalje najjače, najdinamičnije gospodarstvo na svijetu. I u svjetlu toga počela bih sa pozitivnih e, vijesti. Predsjednik je spomenuo dakle sporazum ETA i to nas e, je E, vremenski dobro smjestilo, ali ostvarili smo i neke druge aspekte po drugim e, sporazumima. postigli smo e, sporazumni okvir o rudama iz konflikti, konfliktnih područja i hvala vam na vašoj aktivnoj ulozi u tome. Imamo sporazum koji će poboljšati e, živote ljudi koji žive u takvim e, konfliktima zahvaćenim područjima. No, iako je još potrebno vrijeme da se e, razrade tehnički detalje, imamo ipak politički sporazum kojim se možemo ponositi i zatim smo ograničili trgovino trgovinu proizvodima koje se rabe na kraju za izvršavanje smrtne kazne. To je paket koji e, će nam omogućiti e, da ažuriramo e, listu zabranjenih proizvoda i zatvorit ćemo neke rupe koje su postojale. Ovdje imamo još tehničkih detalja, no postoji politički sporazum i svi žele što je prije krenuti naprijed. Zatim smo ostvarili pregovore sa eh, eh, pa, eh, sporazumima o partnerstvima. Oni podupiru regionalnu integraciju, razvoj, ali i općenito gospodarstvo i tu postoje dugi prilazni periodi. Bila sam prije nekoliko tjedana u Bocvani i gdje sam potpisala ugovor e, sa, od strane Evropske unije i bilo mi je drago kako sam vidjela da naši partneri su toliko entuzijastični i žele e, to najbolje iskoristiti. I nadam se da parlament može ratificirati taj sporazum čim prije. Zatim sporazum sa Istočnom Afrikom i sporazum sa Zapadnom Afrikom. Tu također e, napredujemo i ja se nadam da ću uskoro ići u Keniju potpisati sporazum mi radimo e, na mreži e, trgovinskih sporazuma s našim partnerima. Mi smo pokrenuli nekoliko pregovora i e, revitalizirali smo neke koji su bili e, uspavani, to je Mercosur i tu smo u svibnju sada od 2004 e, stvari pokrenuli, nismo još do kraja došli, ali to je prvi značajni korak i postoji snažna politička volja da se nađu rješenje. Tu je ASEAN Počeli smo i pregore sa Filipinima. Prva runda razgovora je održana u svibnju i obje su strane zadovoljne rezultatom. Sve pregovore sa zemljama Asana. E, u takvim pregovorima naglašavamo e, širi spektrum i da zapravo želimo e, suradnju između velikih blokova, no za bilo koji bilateralni sporazum vrijedi da mora biti koherentan sa sporazumima koje imamo sa ostalim zemljama članicama Asana, primjerice Singapurom pripremamo e, pregovore sa Indonezijom i čekamo mandat vijeća. Postoji sporazum koji su dogovorili predsjednici Juncker i indonezijska strana. I spremni smo za pokretanje pregovora krajem godine. Zatim želimo modernizirati sporazume sa Meksikom, Turskom i, a proces je počeo i sa Čilom, on će nešto manje, dulje trajati. Srela sam se sa kolegom iz Meksika kada smo pokrenuli e, pregovore. Pregovarači su došli ovamo u Brisel prije nekoliko tjedana e, i krenuli smo sa prvim krugom pregovora. Pregovori su bili plodonosni, produktivni i želimo proširiti stari sporazum, želim pokriti ulaganje nabavu usluge, intelektualno vlasništvo, održivo i razvoj, antikorupciju i ljudska prava želimo nešto slično sa e, starom carinskom unijom, e, sa Turskom i e, krenuli smo u zajednički izvješće sa Turskom. Želimo pokriti i nabavu po prvi put i također napredujemo u procjeni utjecaja završili smo javne konzultacije i nadam se da možemo predložiti mandat vijeću do kraja godine. Također, evo kako je ovo generalna analiza nešto samo na pretku od, u u od sastanka u Nairobi ministri i naši e, predstavnici u Ženevi gledaju e, koji se pitanja mogu pripremiti za idući ministarski sastanak u prosincu iduće godine. Mi aktivno sudjelujemo u tome. E, mi smo rekli da mi evropljani želimo da se e, obrade pitanja nama, bitna pitanja, dakle poljoprivreda, usluge, ali i recimo nova agenda digitalna trgovina. Imali smo sastanke u Parizu u 2. lipnja i postoji konsensus o ovim točkama. Tehnički E, rad je već počeo. Morat ćemo e, podsjećivati sve e, članice VTO da moramo bilateralno surađivati, a ne samo u okviru VTO-a, a sve članice VTO-a moraju uzeti odgovornost za pregovore radimo na dva plurilateralna ugovore Prvi EGA koji će osloboditi trgovinu u čistim tehnološkim proizvodima. Imamo ministre svih zemalja prije par tjedana su došli u Pariz i nadam se da možemo zaista možemo do sastanka G20 u Kini u rujnu nešto e, postići. E, to će iziskivati e, potpunu suradnju svih. Što se tiče TISE, dobro napreduju pregovori. Složili smo se da su postignuti napreci u pregovoru to znači da ćemo možda moći dovršiti do kraja godine, no ovdje moramo još dosta toga odraditi. Mi želimo na idućem krugu pregovora u listopadu poboljšati svoju ponudu. Ako su ostali to voljni, svi moraju biti fleksibilni kako bi se postigao sporazum. Recimo moramo raditi e, na područjima pomorskog prijevoza, telekomunikacija i moramo se usredotočiti na prava rješenja za probleme Imamo tu ambiciozan radni plan. E, pregovori će biti intenzivni. Opet je idući tjedan nova runda pregovora i htjela bih vam se zahvaliti e, na raspravi o tim pitanjima jer ste vi to nedavno e, e, predočili u svojoj rezoluciji i mislim da ćemo nakon ovog sastanka imati posebne, točku i poseban razgovor o tome. Dakle, predsjedavajući, htjela bih spomenuti druga dva e, sporazumna TTIP-a i CETA. P-a e Evo, upravo sam se e, ja vratila iz Washingtona sa veleposlanikom Fromanom smo dosta razgovarali. Mnogi su pitali za britanski referendum. Smatramo da su pregovori o TTIP-u i dalje razumni i to smatram i naša i američka strana i e, spremni smo ove godine zaključiti sporazum imat ćemo tekst do ljeta i e, moćemo donijeti političke odluke i mnogo smo govorili o pripremama za o novom krugu pregovora koji se održava 11. srpnja u Briselu, no to se može dogoditi samo ako e, sporazum zadovolji naše ciljeve, mora održavati naše ciljeve vrijednosti e, i moramo vidjeti e, da su recimo zadovoljeni naši zahtjevi po pitanju geografskog podrijetla, održivog razvoja, e, e, nabave usluga. Moramo paziti i da zadovoljimo standarde iz vaše rezolucije. Mnogo je posla pred nama i napredujemo postoje vilja na obje strane, no vrijeme otkucava i toga smo također svjesni. No, moguće je jer imamo sporazum koji e, zadovoljava e, ambicije sa Kanadom. Sporazum sa Kanadom je najobuhvatniji e, sporazum koji je Europska unija ikad spojila E, potpisala. To je progresivni sporazum sa progresivnim partnerom koji dijeli naše vrijednosti i koji će e, pojačati naš rad na održivom razvoju i e, zaštiti ulaganja gdje nam je Kanada veliki saveznik. To je izvrsna prilika za evropske potrošače i građane općenito. Europska komisija će usvojiti prijedlog idući tjedan. E, razgovorila sam sa kanadskom ministricom, ona je bila ovdje, upoznala ste je. Razgovarali smo i o Brexitu e, i rekli smo da namaceta vrlo bitna da i da ćemo ga usvojiti idući tjedan kako je planirano u komisiji vi imate bitnu ulogu u procesu odobravanja. Imat ćemo e, raspravu idući tjedan, raspravit ćemo o legalnom karakteru tog sporazuma E, vi kao parlament ste su zakonodavac i imate primarnu odgovornost e, demokratskog nadzora i naravno to je odgovornost koju ozbiljno shvaćate i e, pozivam se na običanje koje sam dala u prostori da nijedan sporazum ne stupa na snagu prije nego ga odobri Europski parlament. Dakle, predsjedavajući, evo, to je trenutačno stanje. E, sa našim trgovinskim pitanjima. E, vrlo sam ih brzo nabrojila I e, želim vam omogućiti što je moguće vremena za pitanja jer to je glavno, glavni cilj ovog sastanka. Hvala vam još jednom na prilici. Hvala lijepi, lijepo. Hvala lijepo Cecilija na ovom sveobuhvatnom pregledu trgovinskih pitanja i hvala naravno što ste i došli na ovaj sastanak odmah nakon slijetanja na zračnu luku. Najprije ću dati riječ koordinatorima kluba zastupnika, potom drugim zastupnicima koji se jave za riječ. Imamo na raspolaganju otprilike sat vremena za pitanja i odgovore, naravno. Tako da vas molim da imate na umu da vrijeme ograničeno, neću vam govoriti koliko minuta, ali recimo da ćemo vidjeti nakon koordinatora da li je potrebno uvoditi konkretno ograničenje. Tako da molim e, koordinatore da e, budu kratki i jasni. Prvi je Daniel Kaspari. U ime Pučana. Dobar dan, povjerenice. Veliko zadovoljstvo držkati vas ovdje odmah nakon našeg posjeta u Washingtonu. Ja bih najprije se pozabavio TTIP-om. Dakle, molim vas da se držite preuzetih obveza u vezi s TTIP-om. Ako želite oblikovati globalizaciju i uvesti e, vladavinu prava u naše trgovinske tokove, ako želite stvoriti e, prilike borce protiv nezaposlenosti mladih, e, vratiti gospodarski rast, onda su nam potrebni ti trgovinski ugovori, a u tom smislu TTIP ima važnu ulogu za naš klub zastupnika. Važno je da imamo TTIP pod uvjetima koji su e, u prošlogodišnjoj rezoluciji od parlamenta u srpnju postavljeni, dakle ne smanjenje standarda, e, ne uticanje na kulturni sektor i neke druge koji su navedeni, no iskreno govoreći predsjedniče Lange, e, prekjučer smo u njemačkom špiglu imali zanimljiv članak za pročitati e, od vas, dakle to mislim da nisu bili e, komentari od pomoći, ne znam da li je tu predsjednik govorio u svoje ime, ali u svakom slučaju sigurno nije govorio u ime najveće, najveće kluba zastupnika u parlamentu, to je Pučana, mi želimo TTIP, a nakon odlaska, nakon Brexita vidimo da se mnogi Britanci e, žale zbog e, rezultata i da su tvrde da su bili žrtve zbog nepoštenog, nepoštene kampanje. Ja bih Ja bih da primijetimo da je tu bilo nedovoljno čelništvo, znate, u Europi i u svakom slučaju želim da TTIP uspije i moramo svim političarima reći da moramo povesti bolju raspravu, bolju debatu o TTIP-u, moramo se vratiti činjenicama i iz e, nekih mitova i laži mora iz ovog Brexita, ovaj Brexit mora biti veliko upozorenje za sve nas. Druga stvar koju želim spomenuti jeste CITA, koji ste spomenuli, tu smo imali zanimljive komentare u europskim tiskovinama, mogu samo zamoliti sve nas da smirimo. Komisija je čuvar e, temeljnih ugovora i iskreno govoreći Ovaj e, slučaj e, sa Singapur, predmet Singapura je pred Europskim sudom pravde i mislim da ne bi bilo mudro da se kaže da je CETA još mm, da se povuče CETA iz e, Europskog suda, no mogu shvatiti da ako vijeće da, da, da vijeće napravo to što napravo s Singapurom, Peruvom, e, mogu to razumjeti politički, to je tehnički je krivo, ali politički mi je jasno ako neki članovi vijeća žele ispuniti date, data obećanja, no kao demokratski izabrani predstavnik u Europskom parlamentu mogu samo inzistirati na tome da demokracija u Europi nije nešto što se igra samo na, na razini nacionalnih parlamenta, već je to i naša odgovornost nas, zastupnika u Europskom parlamentu, da odlučujemo o europskim temama i pitanjima i to je odgovornost E, na koje moramo investirati i gdje se, o kojih se moramo boriti, jer u suprotno možemo samo zatvoriti ovaj dom i otići kući. Treća stvar, Brexit. Spomenuli ste da želite nastaviti. Ja vam mogu samo reći, molim vas da nastavite, nastavimo s radom, jer ako Britanija izađe iz Europske unije, onda ćemo na kraju biti suočeni sa situacijom u kojima naša relativna težina značaj spram e, SAD-a, Kine, Indije i drugih zemalja, da ćemo izgubiti na značaju i što se tiče trgovinskih e, odnosa i ostvarenja zadanih e, ciljeva u trgovinskoj strategiji koji se predstavili, tu je e, tim žurnije da se zaključe stvari, tako da vas molim da nastavite s još većim, s još većim naporom da radite to što ste obećali da ćete napraviti. Hvala. Lot, um, David Martin Hvala. David Martina se zamolio da sačekamo malo. A, ne, došlo je do promene. Izvolite. Problems with this microphone before. Um, who will negotiate the trade aspect? Htio bih čuti tko će e, pregovarati trgovinski dio e, Brexita, da li, će to, da će se prema nama postupati kao prema vanjskom partneru i da li će to Digitrade pregovarati ili će to biti analizirano kao dio unutarnjeg tržišta. Dakle, bilo bi zanimljivo vidjeti kako će biti organizirani i vođeni pregovori. Znam da se uvijek govori business as usual, dakle nastaviti poslovati kao i ranije, no Britanija je stavila veto na pregovor s Indonezijom dok se ne riješi pitanjem Brexita. Dakle, da li, ukoliko se to dogodi, da li ste čuli od naših partnera koji se bave trgovinskim pitanjima sa Europskom unijom. Da li ste čuli šta od gospodina Fromana? Da li će Britanija nastaviti pregovarati u okviru TTIP-a, isto Kanada je veliki partner u trgovinskim odnosima, dakle trebalo bi znati što oni misle. Slažem se, Daniel, svojim mišljenjem, no što se mene tiče glede CT, mislim da moramo sačekati i sudsku presudu jer čitav, čitava poanta e, ovog suđenja jeste da, da se to napravi, dakle da čujemo koja će biti presuda. Zatim, znate da smo prije nekoliko tjedana glasali ovdje i rekli da smo nezadovoljni sa monetarnim e, postupkom u Sadaku Dakle, što se može napraviti kako bismo ojačali monetarni mehanizam unutar sadaka? Hvala. Ema, izvoli. Hvala. Dobro jutro, povjerenice. S obzirom da svi komentiraju glas e, u Ujedinjenoj kraljevini, ja ću to napraviti i želim biti kratka. Britanci su glasali, stvar je jasna, demokratski se glasalo i to moramo ispoštovati i zahvaljujem povjerenici što je to e, priznalo svojim e, uvodnim e, uvodnom izlaganju. Ja se nadam da će kolega dobiti odgovor glede trgovinskih u okviru trgovinskih pregovora između Ujedinjene kraljevine i Europske unije, jer sam predsjednik komisije je rekao da neće biti nikakvih pregovora između komisije i bilo kojeg djelatnika iz Velike Britanije E, makar i zastupnika, sve dok se ne pokrene postupak po članku 50. Meni je žao zbog toga jer smatram da je dijalog jako važan, važan i za Britance, ali i za, preostale e, i ostale članice Europske unije. Nemojmo zaboraviti da smo mi još uvijek članica Europske unije i kao takvi mi dalje radimo i ja želim, e, dok sam zastupnica ovdje, davati svoj pozitivni doprinos radu ovog odbora. Želim također spomenuti da ćemo glasati o trgovinskoj trgovini idućeg tjedna na temelju izvješća Begin u Strasburu, a dio te rasprave tiče se toga kako ćemo ćemo postupati u budućnosti, dakle to se tiče naravno i digitalne agende i dio preporuka koje će biti sensene jeste da treba uspostaviti radnu skupinu za digitalna pitanja u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i koja će analizirati kako treba postupati u buduće u digitalnom gospodarstvu. Mislim, voljela bih čuti dodatno nešto o Japanu, znam da oni imaju izbore narednih nekoliko tjedana, tako da je vjerojatno to teško komentirati, ali recite mi kako smo blizu, odnosno udaljeni zaključivanju sporazuma sa, s Japanom. Znam također da ćemo imati u srpnju razgovore između Tize i TTP-a no kako se to, kako to dvoje zajedno napreduje i kako se preklapaju, jer to su pregovori koji se vode paralelno. Dakle, čuo sam da je došlo do nekog usporavanja u zadnjoj rundi pregovora u okviru TISE. Dakle, da li je to strateški pristup e, ili o čemu se radi? Da nam pojasnite. Hvala, Mariće, izvolite. Hvala, dobrodošli za povjerenice. Mislim da da je ovo stvarno veliki dokaz eh, vašeg eh, velikog rada, dakle nakon dva sata nakon stjetanja da ste već ovdje, nakon eh, dva dana provedena u SAD-u. Dakle, hvala vam na vašem pristupu radu. Jasno je bilo iz vašeg uvodnog izlaganja što je, koji je ulog, odnosno koji koji je značaj vašeg grada. Nadam se da, ćemo, da će nas podsjetiti sve nas e, na našu odgovornost ovaj rezultat britanskog glasa. Žele bih čuti koji su sljedeći koraci u pregovorima s Kanadom. Nažalost, možda nenamjerno, ali predsjednik komisije Juncker e, je rekao stvari u vezi s CETom koje su e, izazvalo određenu pomutnju. Neki sugeriraju da nacionalni parlamenti nemaju, nisu imali nikakvu ulogu u tim pregovorima, što nije istina. Naravno, oni su imali svoju ulogu. I ministri za trgovinu su u potpunosti sudjelovali u tome, ne samo da su sudjelovali, već e, oni imaju zadnju riječ u ovim pregovorima, no izgleda sada da je važnije sada nego ikada da svaki član vijeća odigra svoju ulogu i pojasni ne samo svojim nacionalnim parlamentima, već i e, narodu tko je taj koji stavlja svoj potpis na taj dokument, jer naravno e, govorka se da Brisel sve radi i odlučuje, što uopće nije točno. Zatim što se tiče TTIP-a, jutro smo čuli, dakle dok ste vi dolazili sa zračne lupe, da ste rekli na Atlantskom vijeću da je moguće da bi, da bi moglo doći ovog tjedna do sporazuma. Što ste htjeli reći time? Dakle, bilo bi dobro da se napravi po tom pitanju, no mi smo vidjeli dakle, u javnoj nabavi i pristupu tržištu da dolazi do određenih prepreka na američkoj strani. Uostalom, mi smo na godinu dana od izbora tamo, tako da bih voljela da nam to pojasnite. Isto tako bih željela čuti što se dešava u okviru pregovora s Japanom, ne bismo smjeli zaboraviti na tu zemlju, a zatim e, isto tako možete nam reći, naime vi ste spomenuli čitav niz ambicija u trenutnim pregovorima. Ja mislim da je jako važno da je Europska unija ambiciozna u jačanju vladavine prava i gospodarskom rastu, e, poboljšanju kvalitete života, prema najvišim e, standardima, no ipak e, trgovin, trgovina je sve više politizirana, postoji sve veća potražnja za sve većim brojem informacija i potreba da se napravi razlika između laži i istina i da se e, i tu su osobito neke osobe koje unose nesnoće između glede određenih činjenica. Dakle, govore neistine, neistine. I na koji način e, komisija komunicira sa svim vanjskim dionicima? Naime, mi smo o tome ranije razgovarali, ali mislim da je ovo pravi trenutak da vi i e, vaše osoblje koji, koji doslovno radite non stop, e, možda biste trebali imati jače kapacitete jer doista čujemo od e, naših sugrađana da se e, bolje i više aktivira na tom polju. Hvala. Hvala, Helmut, izvoli. Hvala predsjedavajući, hvala povjereniče. Što se mene tiče, mm, ja sam vam zahvalan što ne patite od jetlaga nakon dolaska iz Washingtona. Mi smo vidjeli u vijestima što ste rekli u Washingtonu. Naravno, to je povezano i uz glavno pitanje TTIP-a i napretka tog pregovora. Mi smo čuli što se događa u Den ovog tjedna, tako da znamo da ste razmijenili gledišta sa senatorima i kongresu. Kada sam pitao američke kolege kako oni pristupaju pitanjima zakona dot frank vidimo da oni na potpuno drugačiji način prilaze, pristupaju pitanjima kao što je javna nabava i u biti dobijem politički odgovor gdje mi kažu da li vi želite uopće sporazum. Dakle, ja dobijem političko, politički odgovor na pitanje gdje tražim da mi se odgovori činjenicama. Dakle, ne mislim sve u svemu da u vremenskom okviru e, možemo zaključiti, u zadanom vremenskom okviru možemo zaključiti neki valjan sporazum. Dakle, mi smo u teškoj situaciji sada s Brexitom ovdje. Ovo je izraz naroda koji ne vjeruje političarima ili vjeruju krivim porukama koje odašlju neki političari i tu imamo nedostatak političkih političkog razgovora između naših sugrađana i političara i to se isto odražava na trgovinsku razmjenu. Dakle, glavna poruka je ta da ljudi žele znati što je to što mi pregovaramo. Dakle, kada je riječ o transparentnosti, sindikatima, civilnom društvu, svi oni žele razumjeti kako će izgledati sutra trgovina, a to je naravno sve povezano uz e, međunarodne trgovinske ugovore, jer oni mogu e, stvoriti obvezujuće uvjete trgovine. Vi ste isto tako spomenuli IPU. Mi imamo delegirane akte sa šest zemalja na kojima se radi i ti šest zemalja nisu jako demokratične, naime, jer one, odnosno nije, nemamo demokratski, e, demokratski pristup s tim zemljama jer e, mi njih, e, od njih očekujemo da potpišu, ratificiraju neki dokument u vremenskom okviru, a mi niti ne znamo koji je to vremenski okvir, odnosno ne znamo da li će doći do promjena s obzirom da nas je 27 ili 28, ne znam nikoliko nas je. Zatim, ova EPA sporazum o gospodarskom partnerstvu sa Burundijem. Tamo je pitanje ljudskih prava tako kako je, dakle, demokratski se e, podcjenjuje se, odnosno zanemaruje demokracija u toj zemlji, dakle, kako možemo potpisivati takav sporazum. I zatim, ne znam, mislim da to nije odgovornosti komisije, ali želim vas pitati vaše mišljenje zašto moramo odnosno zašto ne možemo objaviti mandat u pregovorima. Jer Mercosur, sporazum Mercosur je star nekoliko desetljeća, a mi sada prilazimo u totalno novom razdoblju trgovinskih razmjena. Dakle, pitanje ove trgovinske strategije jeste nešto što ovisi o pitanju, ovisi o tumačenju. Recimo konačno da li možete nešto dodatno reći o e, pitanju gospodarskog statusa Kine, dakle, što je s tim? Hvala. Janik, izvoli. Dobar dan, gospođo povjerenice. Ispričavam se što nisam e, došao na vaše uvodno izlaganje, no svakako e, sam dobio sažetak glede ovih elemenata u vezi s kojima vam se želim obratiti. Naime, osjećamo dvije tendencije nakon Brexita. S jedne strane neki kažu da Britanci nisu razumjeli do koje mjere Europska unija u ovom teškom trenutku globalizacije pruža rješenja europljanima u okviru svojih mogućnosti Dakle, to je prva stvar i tu vjerojatno treba razmotriti način na koji se pedagoški pristupa i, i treba učiniti političare odgovornima za svoje izgovorene riječi. A drugo pitanje je da se analizira stanje Europske unije glede procesa koji su pokrenuti i sadržaja koji su njeni. Ja u potpunosti podržavam ideju prema kojoj e, su naši političari e, nedosljedni između, dakle, na europskoj razini i na nacionalnoj razini. Evo, konkretno prije tri dana predsjednik vlade Francuske rekao je da TTIP uopće više nije na tema rasprave i da o tome više ne treba govoriti. On je to rekao javno. A istovremeno, kada se vidi izvješće sastanka na vrhu, Izgleda da je predsjednik komisije Juncker tražio od predsjednika država i vlada da mu izraze podršku po glede pregovora po tom pitanju, a Francuska nije ništa rekla što bi moglo dovesti u pitanje tu strategiju. Dakle, to je nešto što uništava Europu na nevjerojatan način. Dakle, to što se radi danas u prijestavnicima i dan danas, dakle, evo, proziva se Camerona, Faraža, Borisa Johnsona da su lagali. Ali u biti, kad imate predsjednika vlade jedne zemlje više manje važne u Europskoj uniji koja, koji kaže s tim je gotovo, a sutradan predsjednik Republike kaže nastavljamo, e pa tu, tu nastaju pravi problemi. I u biti imam jedno pitanje koje se tiče CETE, to je da li postoje ikakve ikakvi pravni ulozi oko potpisivanja u listopadu tog sporazuma. Dakle, ako Britanci u smislu da da li, da će Britanci aktivirati članak 50 ili ne. Dakle, ako imamo Euro, sastanak EU e i Kanade, e, nasljednik e, Cameronov nasljednik, da li će potpisivati ili neće taj sporazum. Zatim, evo, to je taj sporazum koji prvi dolazi, dakle, nadam se da uviđate do koje mjere mješovitost tog sporazuma, dakle pitanje da li to mješoviti sporazum u svojoj tranzicijskoj provedbi prije ratifikacije u nacionalnim parlamentima postaje tema javne rasprave. Ja se zalažem na to da ovo bude mješoviti sporazum i tu se radi i o demokraciji, a ne samo o nadležnostima. Dakle, pitanje da li će nacionalni parlamenti uspjeti prisvojiti si raspravu o globalizaciji koja je u srži svih rasprava danas. A mene bi jako brinulo da u biti evropske institucije i dalje se budu zalagale za to da ili nacionalni parlamenti nemaju pravo na riječ iz nekih pravnih e, razloga koji mogu u datom trenutku biti utemeljeni, ali vidimo tu e, demokratsko pitanje koje posrijedi. No, čak i ako nacionalni parlament ima nešto za reći, mogu on to reći, ali globalno gledano sporazum će proći. vidite dakle da to e, daje e, argumente svim tim populistima koji u biti kažu vidite europske institucije su protiv naroda, protiv e, zemalja. Hvala. Hvala predsjedavajući. Bit ću vrlo kratka kao što sam i inače. Željela bih zahvaliti povjerenici na svom njenom trudu da se jutros pojavi danas ovdje i na njenim riječima uvjeravanja i utjehe vezano uz napredak pregovora o većini ovih sporazuma. Željela bih iznijeti neke nedoumice vezane uz argumentaciju koju je povjerenica iznijela. Što se tiče sklapanja sporazuma o e, trgovinskih sporazuma na temelju mandata koji je povjerila komisija, ti pregovori moraju odraziti interese različitih zemalja i tu je potrebno posredovati. Naravno, može postojati zemlja koja želi zaštititi poljoprivredne interese, druga zemlja želi dobiti određene ustupke vezano uz njen financijski sektor, a u povijesti smo već vidjeli kod sklapanja sličnih sporazuma da e, jedni interesi prevladavaju odnose na druge i drugi se moraju žrtvovati. No što će se dogoditi sada kada jedna država članica je odlučila napustiti EU? Hoćemo li nastaviti pregovore na temelju mandata koji uključuje i interese zemlje koja više nije u Europskoj uniji i to možda i na uštrb zemalja koje ostaju u EU. E, mislim na TTIP i TISU. Je li to ispravno, je li to pošteno da se i dalje pregovara na temelju mandata e, i zemlje koja će uskoro postati treća zemlja? Ako pogledamo TISU, ne bi li bilo bolje, što se tiče prvenstveno naših glasača, da te, taj mandat proglasimo zastarjelim i da odpočnemo proces savjetovanja kako bismo ishodili novi mandat. Slažem se s onime što je rekao Helmut Scholz. Mi mislimo da svi mandati za pregovore bi trebali biti javno dostupni, distribuirani, no to je nešto što bi trebalo vrijediti za trgovinsku strategiju općenito, pa vas molim da o tome razmislite. <clears throat> Hvala. Koordinatori političkih klubova su imali mnogo toga za reći i zato ću sada morate predničiti vrijeme izlaganja na dvije minute. Za ostale zastupnike imam devet javljanja za riječ. I sada ću zaključiti popis govornika. Tako da ovih devet zastupnika mogu postaviti pitanje, odnosno iznijeti svoje komentare. Gospođa Ambrela je prva na redu. Gospođa Rena, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo ja želim obratiti dva pitanja. Pitanje Afrike i pitanje CETE. Mislim da u ovoj strategiji stoje dvije strategije do koje mi je jako stalo. To je trgovina za sve i koherentnost politika. Danas kada je riječ o slobodno trgovinskim sporazumima sa Afrikom, imamo dvije strategije koje se čine dosta složenim. Prva, eh, prvo se radi o delegiranim eh, aktima koji bi ograničili za šest zemalja pristup tržištu, koje imaju eh, povlašteni pristup e, Europi. Kaže se da je vrijeme da stane u kraj tome, dakle na taj način se vrši malo pritisak na njih, ali istovremeno govorite da se potpisuje e, te sporazume sa zemljama koje žele potpisati te sporazume, pa kada zemlje žele potpisati sporazum, zašto se onda vrši pritisak na njih? Na njih? Dakle, e, ti delegirani akti za tih šest zemalja, bilo bi dobro da ih se odgodi ili obustavi, jer kad već te zemlje žele potpisati taj sporazum, onda nema potrebe možda da se vrši pritisak na njih. U drugom pitanju se želim nadovezati na ovo što je kolega Šolc rekao. Dakle, možemo li na vjerodostajan način ići ka sporazumu sa e, Istočnom Afrikom, usprkos činjenici da je tu i Burundi, za koji je Evropska služba vanjske e, vanjsko djelovanje e, uspostavila jasne sankcije protiv te zemlje, a istovremeno ćemo dakle trgovati s ljudima protiv kojih poduzimamo, sankcije. Dakle, bilo bi dobro da što se tiče te skupne zemalja, sačekamo da Burundi zadovolji neke e, demokratske norme prije nego što se stupi u poslovne odnose s takvim zemljama. Što se CETE pak tiče, ja se ne mogu spriječiti da povežem e, kampanju Brexita uz CETU. Dakle, tu je puno bilo riječi e, o suverenosti, o sposobnosti država članica da djeluju po pitanju svoje nacionalne suverenosti. A ja sam ovdje čula ljude koji su istovremeno vodili kampanju i za izlazak, a istovremeno govorili da treba pristati na CETU. Evo mog pitanja. Ne bismo trebali sačekati da sud e, iznese svoje mišljenje o Singapuru prije nego što nastavimo s tim pregovorima s Singapurom, barem će tako biti situacija jasna za sve, da li se tu radi o mješovitom e, sporazumu ili ne, barem će biti e, stvar stabilizirana po trgovinskom pitanju. Hvala. Hvala. Hvala lijepa i hvala što ste ovako brzo došli ovdje nakon što ste se vratili iz SAD-a. Vjerojatno vas neće iznenaditi činjenica da ćemo postaviti pitanje vezano uz Brexit i posljedice Brexita. Trgovina je bila jedno od dva velika pitanja. Satima sam razgovarala s ljudima na tu temu u svojoj regiji i trgovina je E, uz migraciju bilo drugo vrlo važno pitanje ovog referenduma i ljudi su bili zabrinuti prvenstveno globalizacijom sve to je vezano uz kontekst globalizacije. U mojoj regiji na sjeveroistoku Engleske imamo trgovinski višak, izvozimo više no što uvozimo, jako dobri smo u proizvodnji, imamo prilično snažnu proizvodnu bazu i ljudi vole kupovati proizvode koje mi izrađujemo i usluge koje nudimo. No unatoč tome velika većina ljudi se osjeća isključenim u odnosu na koristi globalizacije i 58 ljudi u mojoj regiji je glasovalo za izlazak iz EU-a prvenstveno zato što su se osjećali isključenima E, u odnosu na koristi globalizacije. Smatraju da trickle-down ekonomija ne funkcionira po pitanju koristi. Naravno da postoje neki političari koji su zlorabili strahove ljudi, koji su stvorili e, mitove, zastrašivali su ljude, sve bilo prilično turobno, e, proizročili su mnogo ljutnje i mi kao zemlja moramo se sa time baviti. E, bila sam možda zabrinuta kada sam vaše komentare u ponedjeljak i ponovili ste ih jutros da bismo trebali nastaviti raditi kao da se ništa nije dogodilo. I mislim da ta ljutnja koju su ljudi osjećali i njihova e, njihov osjećaj da nemaju koristi ni od eu ni od globalizacije, to je nešto što se pojavljuje često i u drugim državama članicama EU-a. I u našoj trgovinskoj politici moramo se tim pitanjem pozabaviti i uključiti socijalnu dimenziju trgovinske politike EU-a. Ako to ne učinimo, nećemo umiriti tu ljutnju i postoji opasnost da će se ona proširiti dalje. Žele bi čuti vaše mišljenje o tome. Hvala. Gospođa Minur. Gospodin Juncker je rekao da ne želi da nacionalni parlamenti budu uključeni u e, pregovore o CETI, da bi to trebalo predugo i da ne bi uspjelo, no zapravo uključeni, uključio je TTIP, e, u vezi TTP uključio Europski sud i tre, rekao je da bi za to trebao dobiti mandat, no države članice mu to nisu odobrile. Dakle, vidite kakve sve izjave daje gospođa Malmstrom vi ste rekli da ne biste željeli organizaciju referenduma za svaki trgovinski sporazum, ali u protivnom se nijedni pregovori neće dovršiti, no potrebno, rekli ste da vam treba mandat građana. Zapravo želite ugušiti glas ljudi, to nije demokratski, to dovodi u pitanje demokraciju nisam zadovoljna izlaskom Ujedinjene kraljevine, no postoje poveznice između toga i činjenice da građani Ujedinjene kraljevine eh, se eh, ne osjećaju uključenima. To je poziv na pomoć, potrebne su nam radikalne promjene, moramo zaustaviti cetu i analizirati kako će sve to funkcionirati. U ime moje stranke, socijalističke stranke, mi bismo željeli reviziju Lisabonskog ugovora i ono što bismo željeli ostvariti jest e, odbaciti Europsku komisiju. To bismo prvo trebali napraviti da krenemo u smjeru demokratične, transparentnije i socijalne Europske unije. Europska unija mora biti demokratična i to je jedino rješenje. Gospodin Bisas. Hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da izrazim svoju sklonost kolegama iz Udine Kraljevine i onima koji su glasovali i za i protiv izlaska. Referendum je rastužio, nedostajat ćete nam ako odete. Nadamo se da nikada nećete aktivirati članak 50. Nadamo se da će se organizirati drugo glasovanje no mi strahujem da se to ipak neće dogoditi. Mislim, kao što su mnogi drugi kolege rekli, da je vrlo bitno da što god da odlučite, to učinite brzo, jer će pregovori biti vrlo teški. No, stvari su takve kakve jesu. I želio bih reći nešto što možda će zvučati trivialno u odnosu na druga pitanja, ali e, sporazum o pristupu Ekvadora, e, uključujući Andske zemlje, Ekvador i e, Kolumbiju, to je sada u rukama vijeća, no mislim da moramo pomoći Ekvadoru i cijeli proces pojednostavniti. Tamo se dogodio težak potres, kao što znate, i stoga je vrlo važno da se taj sporazum sklopi do kraja godine. U protivnom će ekonomske posljedice biti katastrofalne za mnoga poduzeća i radnike u toj zemlji. Ne želim e, ugrožavati pravo ovog odbora da raspravlja o tome, te vas molim, povjerenice e, Malmstrom, da uložite dodatne napore da se ti rokovi smanje, a da naravno ne dovodite u pitanje naše pravo da o tome raspravljamo, no da se sporazum okonča do kraja godine. Hvala, Johan. Hvala lijepa. Dvije teme. Prva je CETA. Zapravo se malo užasnut političkim osjećajem neprijateljstva komisije, odnosno najavom Junkera, da će sada Europska unija e, proglasiti e, sporazum jednostrano. Mi smo ovdje nekoliko puta naglasili da e, se takvi sporazum moraju regulirati na nacionalnoj razini, a pretežito se to radi na razini EU-a. To je jedna vrlo zaoštrena politička rasprava u kojoj se ne smiju donositi odluke i što e, Europski sud donese odluku u predmetu Singapura. To me iznenadilo, ostao sam bez riječi i e, ta najava izazvala reakcije koje nam ne trebaju. Oni u Briselu i onako žele nametati samo nešto što e, ne žele u što ne žele uključivati parlament jer strahuju da parlament se s time neće složiti. To je iznimno problematično. Mnogi kritičari e, smatraju da bi trebalo e, stvoriti konsenzus, na primjer na način da sindikati, uključujući kanadske sindikate, oni su protiv sporazuma, no mislim da mi bismo trebali eh, i njih uključiti kako bismo ostvarili konsenzus. Bio sam, ostao sam politički bez riječi u reakciji na takvo postupanje. Eh, druga tema tiče se statusa tržišnog gospodarstva Kine. U prosincu se mora donijeti ta odluka postoji prijedlog vezano uz našu odluku, a istodno postoje i prijedlozi e, vezani uz instrumente trgovinske zaštite. Hvala, Laser. Hvala lijepa. Hvala vam, povjerenice, što ste jutros došli. Nadovezat ću se na ovo što su kolege rekle. U cijelosti razumijem potrebu da nastavimo sa radom po pitanju obveza prema nekim trećim zemljama, no nakon, što se, nakon ovoga što se dogodilo prošli četvrtak, ne možemo se praviti kao da se stvari nisu nimalo izmijenile. Jer ja sam uvjerena da trgovinska strategija, trgovinska politika mogu postati jedinom žrtvom ovih reakcionarnih kretanja u odnosu na osjećaj nepoštenja koji se širi u Europi. Stoga mislim da nije dovoljno izmijeniti samo komunikaciju, nije dovoljno samo učiniti mandat transparentnim, to je važno, ali to nije dostatno. Ono što moramo napraviti jest aktivirati politike, objediniti politike koje će pomoći takozvanim gubitnicima globalizacije, jer to nije rješenje samo po sebi, ali ako ne pružimo ljudima osjećaj da oni koji najviše pate će biti zaštićeni, ako to ne učinimo, nećemo imati nikakve instrumente da nastavimo sa trgovinskom politikom i to bi moglo prouzročiti neka daljnja kretanja. Mislim da bismo trebali biti smioni, pogotovo vi u komisiji biste trebali biti hrabri i e, jednostavno zahtijevati više u razdoblju nakon Brexita. Mislim da nema dovoljne svijesti vezano uz posljedice onoga što se dogodilo. Što se tiče strategije prema Kini i strategije nakon Brexita, potrebno je osnažiti instrumente za zaštitu trgovine. Hvala, gospodin Tremosa. Hvala lijepa. Samo jedna minuta. Želio bih zahvaliti povjerenice na odlično odrađenom poslu i, njenom timu. <clears throat> Strahujem da će Brexit utjecati na TTIP, no potrebna nam je snažna komunikacijska kampanja kojom bi se objasnili da se to neće dogoditi. Isto tako strahujem da svi drugi e, sporazumi slobodnoj trgovini će biti pogođeni, jer e, u tržištu te Ujedinjene kraljevine je bilo drugo po veličini u bilo vrlo atraktivno za azijske zemlje. Što vi mislite o tome? I posljednje što se tiče predmeta Singapur, imamo li neke dobre novosti na temelju kojih bismo i dalje mogli vjerovati da bi e, se mogao realizirati taj sporazum koji bi bio koristan za sve države članice Europske unije. Hvala, Inma. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Dobrodošla povjerenice, hvala vam na tome što ste se potrudili da danas dođete ovdje. <clears throat> Dijelimo sada vrijeme na vrijeme prije Brexita i poslije Brexita i sada moramo razmisliti o mjerama koje Evropska unija bi mogla poduzeti kako bi reagirala na bolji način i uvjeriti građane da imamo prikladne politike i izmijeniti politike koje nisu na mjestu. Postoji nedostatak povjerenja općenito u odnosu na trgovinsku politiku i učinak trgovinske politike na poboljšanje života građana. Moramo staviti veći naglasak na to pitanje u političkom diskursu. Imajući sve to na umu, Održani su mnogi trijalozi, spomenuli ste to, e, pitanje e, ruda koje dolaze iz područja pogođenih sukobima, također smrtna kazna i e, mučenje. No, unatoč svemu tome, mislim da poruka neće biti prenesena građanima. najbitniji su instrumenti kojima se štite životi ljudi Moramo smisliti nove politike da se vod, kojima, na temelju kojih bi se vodila rasprava u okviru svjetske trgovinske organizacije. Ti razgovori se moraju voditi multilateralno, na primjer ako, se želimo, ako želimo suzbiti mučenje. Vezano za ovo što je gospodin Fisa rekao o Ekvadoru, mislim da je ključno da Ekvador E, da sa Ekvadorom bude sklopljen sporazum do 1. siječnja. Ako se to ne učini, e, građani Ekvadora će pretrpjeti još mnogo više i bit će im vrlo teško. Još nešto u vezi čega bi željela znati kako je vaše mišljenje. Ima dosta nelogičnosti vezano za Brexit, no postoje i neki pozitivni elementi. Mislim sada na mir u Kolumbiji. Kako će se nastaviti suradnja sa Kolumbijom e, u smislu ovog novog sporazuma o miru, što se tiče CETE, iz kojih razloga se neće donijeti odluka u Singapuru. Ja sam u to počela misliti za Europu i branim ulogu Europskog parlamenta i demokracije. Skakela. Hvala. Oprostite što kasnim. E, mislim e, da su posljedice koje moramo analizirati. E, one će utjecati na trgovinsku politiku, neće ništi, e, ništa biti kao prije, ali ne kažem da moramo mijenjati samo biti, da komunikacija može mnogo toga pomoći da nešto maknemo sa agende trgovinskih sperezama E, mi se ipak e, borimo za socijalnu sigurnost i ja sam na strani onih koji se za to bore što se tiče tise. E, mi smo donijeli rezoluciju kako planirate ukluditi naše zahtjeve iz zahtjeva o TISI. U pregovore o TISI imali smo razgovore sa kolegama iz vaše uprave, no njihovi odgovori nisu bili zadovoljavajući. E, nisam e, stekla dojam da su stvari koje smo tražili u rezoluciji uključene u pregovore o TISI i ja bih rado čula vaš odgovore. Hvala sada gospodin Faran. Feran. Dame i gospod uvaženi kolege, najvažnija tema za naredne dvije godine naravno je Brexit. Britanci su odlučili napustiti Europsku uniju. Tako da su dva izbora pred Europskom unijom. Ili će igrati po pravilima igre i zaštiti interese tisuća Britanaca koji, e, koji rade u, e, u Britaniji i zaštiti e, svoja poduzeća. Ili druga opasna igra da zaštiti gospodarstvo eh, Ujedinjene kraljevine i da nagovori i natjera Britance da glasa za dvije godine. Mislim da smo mi ovdje eh, prijatelji Britanaca, zaštitnici njihove suverenosti eh, i osobito želimo ispoštovati prava Britanaca i znajte da ćemo nadzirati ponašanje Europske komisije i e, ćemo narodu sve pokušaje komisije kojima je za cilj da e, nanesu štetu e, u Jednoj kraljevini. Što se ti se tiče, bit ćemo jako oprezni, jer povjerenice čini mi se da e, brkate brzinu i preciznost. Kod nas predsjednik vlade je rekao da neće potpisati slobodno trgovinski transatlantski pregovor, dakle TTIP, i mislim dakle da i što se tiče TISE treba e, obustaviti pregovore sve dok stvari ne budu razjašnjene i koja su to glavna načela koja vlada u Europskoj uniji. Jeste li čuli glas europskog naroda? Želite li nastaviti usljenim marš e, Europske unije, a da ne čujete što vam govori europsko stanovništvo, mislim da treba raditi na izgradnji druge Europe, Europe koja će e, raditi na e, željama i težnjama europskih naroda. Hvala. Uh, uh, Hvala, povjerenice. Još jedno dodatno pitanje. E, spomenuli ste dokumente, odnosno e, prijedloge rezolucije o tvarima koje se rabe za mučenje i e, o konfliktnim mineralima, odnosno rudama iz e, područja zahvaćenih sukobom, kad ćemo to vidjeti rezultate. Hvala svim zastupnicima i predsjedniče vama Evropska unija će e, još neko vrijeme e, raspravljati ne samo rezultate Brexita, već i zabrinutost mnogih zemalja članica e, da nakon gospodarske krize ne samo ljudi u Velikoj Britaniji, već i drugi se osjećaju kao gubitnici globalizacije i da domaća i europska politika ka Evropska ne uzima njih u obzir ni ovo je komplicirana rasprava. Ne znam zašto su u Velikoj Britaniji ljudi glasali za jednu ili drugu opciju. E, vjerujem vašem sudu, a ne želim ići u detalje u to koliko je TTIP imao s time veze. Ovo je pitanje o kojem moramo raspravljati, moramo slušati građane, moramo dugo slušati e, građane, to će se morati uslijediti nekim promjenama u Europskoj uniji, ali ne, ne bismo trebali žuriti u dramatične promjene jer e, to treba biti sporo E, e, smo pokušali izmijeniti trgovinsku politiku po dva sporazuma koja imamo e, o rudama iz ratnih zona i tvarima za mučenje su primjer kako smo pokušali učiniti trgovinske sporazume transparentnije. Molim vas, potaknite vijeće da nam da sve mandate i da to javno objave, da ljudi vide što se nalaze u tim e, rezolucijama i sporazumima. E, želimo biti što transparentni, mi stavljamo mnoge tekstove, dokumente na online, e, potičemo razgovore, razgovaramo i komuniciramo s javnošću i treba nam e, resursu, zato i naše službe rade danonoćno i fali nam ljudi da to sve obavimo. Mi želimo da e, dobrobiti trgovine do svih i do malih i srednjih poduzeća, do potrošača i da bolje surađujemo sa zemljama članicama, da naglasimo koje su e, dobrobiti te trgovine i kako one mogu koristiti na malim e, krajnjim građanima pazimo da se prate da se prati provedba tih sporazuma i e, zapravo e, tijek pregovora. E, imamo vrlo u korisne komentare e, Europskog parlamenta u nadolazećem izvješću i sve to skupa pokušavamo uzeti u, u obzir u svom radu. Tu je šira perspektiva kako osigurati da oni koji se osjećaju gubitnicima globalizacije budu uključeni u politiku i na nacionalnoj razini, ali i na europskoj politici kada se radi o raspodjeli e, bogatstva, odnosno dobiti. E, ipak je nacionalna odgovornost e, da uključi svoje građane. već smo dosta učinili po tom pitanju. Nije da, kao da smo bili gluhi godinama, zaista smo pokušali slušati, no te, treba vremena da se ove stvari promijene. Nije da radimo kao da se ništa nije dogodilo. E, glas e, britanskog naroda je dramatična promjena i vidjet ćemo tek sve posljedice toga, no ne bi bilo e, pravedno prema ostalim građanima Europske unije da sad e, sve ostalo ostane paralizirano i zato trgovinski sporazumni koji su u tijeku se nastavljaju i Velika Britanija tačno sudjeluje u njima. Oni su dio naše unije dok konačno izađu iz nje, a to može trajati dulje vremena. E, to je e, mišljenje vijeća, ne možemo stati E, ne možemo početi sa pregovorima sa Britancima bez aktivacije članka 50. trebamo zapravo E, ugovoriti uvjete izlaska iz EU-a, tek onda stvaranja nekog modela e, trgovinskog e, sporazuma suradnje sa Velikom Britanijom. Ne možemo početi pregovore ako ne znamo što se događa. Možda će na kraju ona imati jedan model ovakav ili onakav, možda i neće oni koji su pobijedili pobjedili na referendumu također moraju odlučiti dalje kako će. To za sad nije u našoj moći da na to utječemo. Mi tražimo dobru ravnotežu u našim sporazumima koji su u tijeku. E, također e, e, tražimo da se postoje naše vrijednosti, prioriteti. To što se tiče eh, TISE, mm, komisija će Oprostite, eh, komisija će usvojiti idući tjedan i vidjet ćemo kakav je legalni, status. Kao što se sjećate, mnogi od vas radite na trgovinskim pitanjima, ali komisija je preporučila samo isključivo evropske ugovore E, imamo sporazumski, e, Lisabonski sporazum i na kraju kraja e, vijeće odlučuje jednoglasno i, čujem danas da će to biti i u slučaju da komisija predloži samo EU sporazum. Naravno, svi nacionalni parlamenti sudjelovali su u, u radu na TTIP-u, na CETI i većina parlamenta u Europskoj uniji, e, dakle velika većina njih e, ministri imaju mandat. E, postoje posebni odbori za TTIP i CETU u većini parlamenta. Mi svaki dan donosimo odluke u Europskoj uniji i u vijeću i parlamentu. Vi ste demokratski izabrane tijelo. Ja ne bih rekla da ništa od ovih sporazuma nije demokratsko. Što se Indonezije tiče, gospodine Martin, čekamo mandat vijeća. Možda je britanska vlada smatrala da eh, dan prije referenduma se izjasni o tome, ali shvaćam da tu nema političkih problema i nadam se da ćemo uskoro početi eh, pregovore. Eh, razgovarala sam sa drugim političarima diljem svijeta, primjerice kanadskim ministrom postoji e, nesigurnost koju je izazvao Brexit, no odlučni su da e, se nastave sa ratifikacijom e, CT a Za sad je Velika Britanija član toga dok sve, ne, sve dok ne izađe iz Europske unije. Što se tiče sadaka, gospodine Martin, da svjesni smo rasprave o Burundiju, to je smisleno da želimo e, osigurati i uključivanje e, civilnog društva. Ja sam razgovarala o tome sa šest ministara u Bocvani i e, trebamo znati ko kako, gdje koga financira i gospodine Šuster, vi ste dali nekakve predloge e, o tome, ja ću to sve e, uključiti i naći ću način da budete zadovoljni po ovom pitanju. O što se tiče radne skupine za digitalno gospodarstvo, gledamo kako možemo reaktivirati ne uspavanu ali ne tako aktivnu skupinu, radnu skupinu unutar VTO-a, to je područje gdje skupljamo saveznike diljem svijeta da vidimo što se može učiniti po pitanju digitalnog gospodarstva unutar VTO-a i nisu to samo tradicionalni partneri, već su uključeni i e, mnogi drugi novi partneri diljem svijeta. Što se tiče Japana, da je pravo ste, pred njima su izbori nije se mnogo događalo u zadnje vrijeme. Imali smo susrete i ostvarili smo tehnički napredak, no što se tiče jezgre, e, e, izbori su nas malo zakočili. Japanci žele sporazum, e, to je mislim da to su rekle njihove vođe, dakle žele to finalizirati ako e, bude ponovo angažmana nove vlade nakon izbora. Mislim da ćemo to moći okončati ove godine. Dakle, sa tim političkim napretkom. Što se ti a p-a i TISA? O tome smo razgovarali sa veleposlanikom Fromanom. E, složili smo sa, se sa om da je veoma bitna i radimo na, za napredak u listopadu, listopadu da vidimo e, i cilje da, da TISA bude jednako uspješna kao i CETA. E, trebali bismo ići iz onoga, iznad onoga što možemo ponuditi u TISI, dakle TISI plus i treba pogledati koji su koraci koje se mogu poduzeti poduzeti. O tome raspravljamo sa SAD-om. E, gospođa Šakje. Je li moguće imati TTIP do kraja ove godine? Je, ali posla je još mnogo pred nama. Sad e, otkucavam ako postoji politička volja da se naprave koncesije, kompromise, nama je, mi jasno kažemo što očekujemo od e SAD-a. E, I rekli smo da SAD još nije raščistio neke e, stvari, recimo kod javne nagodbe nije dovoljno toga učinjeno. Zatim je tu geografsko podrijetlo, zatim pomorske usluge, to je bitno za mnoge zemlje EU-a. Zatim nismo e, pitanje e, arbitražni mehanizam napredujemo, no još mnogo toga treba učiniti. Nećemo ništa potpisati jer e, ako sporazum nije dovoljno dobar. Nećemo ništa činiti u žurbi, samo da nešto možda vremenski ne propustimo. Mnogo se raspravlja o, o tome u našim zemljama. Ako ne budemo sigurni da je to dobar sporazum kojeg mogu prihvatiti zemlje članice, onda ga nećemo potpisati. E, imamo član, e, imat ćemo sastanak 22.9. E, gdje ćemo revidirati sve o TTIP i vidjet ćemo da imamo li sve da krenemo krenemo u finalnu fazu pregovora. To se može učiniti, no još je mnogo posla pred nama. No, nemam dozvol zemalja članica da odaberem takozvanu light verziju TTIP-a. To mi zemlje članice nisu dopustile. Gospodine Šolc, e, javna nabava, da, upravo ste. Htjeli bismo da SAD e, bude e, ravnopravniji. SAD ima ujednačenije tržište i imaju bolji pregled nad njim i na, e, e, tamo je manje transparentnosti, naravno, oni imaju zakon, no postoje načini da se poboljša pristup e, tržištu javnih nabava bez velikih promjena zakona koje oni normalno neće mijenjati u izbornoj godini. Što se tiče transparentnosti, slažem se, pogurnite vijeće da objave postojeće, odnosno dolazeće mandate. Što se Borundija tiče, da, to je situacija e, e, koja je zabrinjava i zadržat ćemo sankcije. E, Istočna Afrika je carinska unija i je uključen u nju i mi e, teško je e, kazniti samo cijelu regiju ako isključimo Burundi e, zajedno sa akcijom, odnosno mjerama vanjske službe za, Europske službe za vanjsko djelovanje, mislim da ćemo molje osigurati bolju strukturu za djelovanje na tom području. EAK je Carinska unija već više od deset godina i to je ujedno i volja naših afričkih partnera. Što se Merkosura tiče, da, e, trebali bismo objaviti e, mandate što se tiče e, statusa tržišne ekonomije. Mi pripremamo objavu objavu studije utjecaja E, to će biti objavljeno u srpnju gdje ćemo to predstaviti ostalom kolegiju e, povjerenika komisija. Vidjet ćemo što možemo se riješi kako možemo poštovati obveze iz VTO, no uzet ćemo u obzir i širu perspektivu kako bismo imali e, široke e, obrambene mehanizme ne samo prema Kini, već općenito i to je zadatak koji obavljamo kako bismo pokazali da uz pomoć e, ove mogućnosti ovog instrumenta možemo i sebe reformirati. Kina nije tržišno gospodarstvo i to neće postati 11. rujna, no postoje neke odredbe koje ćemo prihvatiti i e, finaliziramo krajnju evoluciju i onda ćemo to podijeliti sa vama, parlamentom, čim pribude moguće. E, gospodine Gospodine Žadon, ne mogu komentirati francusku raspravu, no istina je da je predsjednik Juncker tražio od svih eh, šefa država vlada jučer i prekjuče to što je rekao, dakle, svi su tražili da trgovinski agenda ostane takva kakva jest i mislim da eh, postoji konsenzus da se vrati toj temi u listopadu, da se produbi trgovinske odnose, dakle, mislim da je bilo drugih tema o kojima se raspravljalo. U svakom slučaju rasprava se nastavlja i mislim da ima, ne samo u Francuskoj, ali ima ljudi koji su rekli da se neće potpisivati sporazum koji ne predstavlja europske interese. Ne, pa neću nija potpisati sporazum koji ne predstavlja europske interese. Mi smo potpuno svjesni mandata, imamo kontakte s vama ovdje, a isto tako i s državama članicama prije i nakon svih eh, etapa pregovora. Dakle, znamo koji su prioriteti Francuske i drugih zemalja i naravno mi se borimo da svi oni budu dobro predstavljeni u konačnom sporazumu, no to je mandat koji imamo i dok god se mandat ne promijeni, to će biti ono čime će se baviti komisija. Gospođo Begin, ne, mandat se neće promijeniti. Znate, to je pravno dosta složena situacija s Brexitom, dakle, osim samo političkog efekta. Mi nikad nismo spominjali članak 50. Dakle, to još nikad nije pokušano ranije, no dok god kraljevina bude članica, neće biti nikakvih promjena i ne može biti nikakvih promjena. Ne možemo pregovarati, ponovo pregovarati mandat sad za neki budući eventualni scenarij. Tako da sve ostaje tako kako jeste. Ujedinjena kraljevina još uvijek je članica Europske unije, tako da neće biti ponovih pregovora ovog odnosno ovih mandata, bar ne za sada. Gospođa Rena, da, što se Burundija tiče, tu sam već odgovorila, a što se tiče delegiranih akata, oni nisu kompatibilni sa svjetskom trgovinskom organizacijom, tako da treba iznaći neko rješenje. Da, istina je. I mislim da bi trebalo iznaći rješenje koje će, nadam se, biti ratificirano od vijeća i onda izglasan u parlamentu u rujnu, a mi ćemo naravno raditi sa svim državama kako bi mogućnosti koje pružaju države bile najbolje moguće. Gospođa Kitten Darling, ovo pitanje je nešto o čemu bi trebalo malo duže raspravljati. Gospodin Miner, čula sam vašu sugestiju za upućenu komisiji. Mislim da to neće biti konačno rješenje za pitanje demokratskog deficita. a U svakom slučaju to je tu su prijedlozi kako reformirati i da ćemo čuti, mislim da ćemo čuti ideje o našem kako reformirati Europu u narednim tjednima mjesecima. ali to je dobra stvar, trebamo o tome raspravljati, ali trebamo postarati da imamo pravu raspravu i e, razmijen gledišta. Mislim da je to opće mišljenje. Što se Ekvadora tiče, komisija čini sve što je njenoj moći kako bi navela komisiju da donese odluku. To ne bi trebalo biti toliko teško, tu se radi o tekstu od deset stranica koji je e, koji smo preveli, koji možemo podijeliti i dostaviti vijeću to ne bi trebalo biti problematično, ali kao što je rečeno, odluka je u rukama vijeća, mi ne možemo više, mi, komisija, ne možemo više učiniti po tom pitanju. Što se pa Kolumbije tiče, u potpunosti se slažem s vama i dijelim vašu radost glede tog mirovnog sporazuma koji, koji se nije ni čuo toliko zbog e, naših e, loših vijesti, no još nismo imali priliku razgovarati s kolumbijskim partnerima da vidimo da li ćete imati utjecaja na naše trgovinske odnose, no svakako ćemo se pozabaviti time. Da li mi je još nešto promaklo? Tiza, da. Oprostite. Poslali smo vam dopis prije nekoliko tjedana gdje smo odgovorili na sve prijedloge gospođe Reding. Mislim da ste ga dobili prošlog tjedna prilike. To je dokument u kojem komisija dogovara na sve prijedloge koji su dostavljeni komisiji. Većina prijedloga uopće nije problematična. Dakle, imat ćemo e, upravo sasnak e, nakon e, ovog sada sa, s mojim timom i raspravit ćemo o tome. No jedna stvar koju ne možemo doista napraviti, a to sam već rekla i na plenarnom zasjedanju, a to je da se promijeni cjelokupna arhitektura TISE. Jer mi smo u jako podmakloj fazi pregovora koji bi mogli biti zaključeni do kraja godine. tako da ove klauzule o mirovanju i nepovratnosti ne mogu biti uključene, ali u biti ako tržište otvori netka od strana potpisnica, ti se ne mogu se uspostaviti diskriminatorne mjere, ali ako nije tome tako, onda se to ne tiče ti se. No, ne možemo to e, ovako kasno e, uvoditi. Dakle, ove klauzule o mirovanju i nepovratnosti ne mogu biti uključene i što se tiče brojnih prijedloga, oni su usvojeni, ali kao što rekao, o tome ćemo imati sada poseban sasnak. Što tiče dvojne uporabe, prijedlozi će doći kasnije tijekom godine u listopadu. treba malo više vremena, ali bilo je dosta složeno to napraviti na valjan način. To je jako važno i htjeli smo to dobro napraviti i to će vjerojatno nastupiti u listopadu. Eto, predsjedniče, mislim da sam ovim odgovorila na većinu pitanja. Nadam se da nisam ništa zaboravila. A da. TDI, da, o tome smo na zadnjem sastanku vijeća imali raspravu. E, raspravili smo o, trgovini, o obrambenoj trgovini to je... Dakle, imamo brojni prijedlozi koji su unutar TDI-a, nisu kontroverzni i mislim da će vijeće e, napredovati po ovom pitanju. Imamo samo jedan element gdje smo podvojeni, ali što se tiče velike većine tema, e, dobro smo napredovali. U svakom slučaju, što se tiče ovog problemačnog pitanja, slovačko predsjedništvo će e, se morati pozabaviti njime u narednom semestru. Najpša hvala povjerenice, ovo je bila jako kvalitetna razmjena gledišta, iznijeli ste puno komentara na pitanje zastupnika, mislim da ovo neće biti zadnja prigoda da se raspravlja o trgovinskoj politici Europske unije, osobito o posljedicama Brexita. Najprej hvala još jednom i vidimo se skoro. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi kolege, dame i gospodo, nastavljamo s radom i prelazimo na točku četvrtu dnevnog reda. Tu se radi o famoznom zakonodavnom tekstu o vanjsko-trgovinskim statistikama Imali smo ovaj dokument, e, imamo ga još od 2009. Pregovarali smo s vijećem i dobili sporazum prije došlo do sporazuma s vijećem prije još dvije godine, ako se ne varam. Ja sam vodio pregovarački tim Europskog parlamenta i to je bilo točno neposredno pred Božić. Svi su bili zadovoljni, a onda smo dobili neformalnu obavijest vijeća kako vijeće nije voljno usvojiti rezultate pregovora. Tako da mi nismo taj dogovor nikad formalno zaprimili, tako da je taj zakonodavni tekst ostao tako nekako viseći u zraku. A sad nakon što smo zaključili interinstitucionalni sporazum, našli smo rješenje za provedbene i delegirane akte i to bi trebalo biti uključeno u taj zakonodavni tekst. Vijeće to napravilo i ja mogu potvrditi da je tu predstavljeno mišljenje vijeća i to imamo i odredbe o provedbenim delegiranim aktima. Tako da možemo početi s radom na drugom čitanju, a ja ću predstaviti izvješće za sljedeći sastanak koji će biti održan 13. srpnja kako bismo mogli što prije i bolje napredovati s ovim dosijeom koji treba privesti kraju što je prije moguće. Mm, želi se netko očitovati? Ne. Komisija? Ne. Dobro. Točka peta. Trećeg veljače ove godine parlament je usvojio rezoluciju o TISI koji je pripremila izvjestiteljica gospođa Reding i to je bilo doista impresivno. Vidjeli smo da je veliki broj e, zastupnika članova našeg odbora podržalo e, izvješće gospođe Reding, tako da je to jako jak stav Europskog parlamenta u vezi sa pregovorima koji su u tijeku. Mi smo zahtjevali od komisije da iznese jasne preporuke te kaže da li je sporazum prihvatljiv, odnosno s obzirom da je sporazum prihvatljiv za parlament. Povjerenica nam je upravo rekla svoje mišljenje i danas imamo prigodu o tome uživo raspravljati s predsjednicima komisije. Imamo glavnog pregovorača za Tizu, Kristof Kiner je u pitanju. Najprije njemu želim dati riječ, da napravi kratko predstavljanje stanja. Dakle, onda ću dati riječ izvjestiteljici gospođe Reding. Gospodine Kiner, izvolite. Najprije hvala predsjedavajući. Najprije bih zahvalio Europskom parlamentu na stalnom interesu i suradnji u okviru ovih pregovora. Činjenica je da usluge predstavljaju preko 70% našeg BDP-a, a samo četvrtinu naše vanjske trgovine pokazuje do koje mjere su važni ovi pregovori za naše gospodarstvo. Porast e, u trgovini uslugama pruža nove mogućnosti izvan Europske unije i jača e, gospodarski rast, zapošljavanje i prosperitet unutar Europske unije. Tiza je mogućnost da se pokaže svijetu da trgovinska agenda napreduje. I u tom kontekstu, naravno, što veća sudjelovanje u ovom sporazumu je bolje s ciljem da e, i naravno to je jedan od ključnih prioriteta Europske unije koji Znači, to podržava u velikoj Europski parlament. Sveukupno govoreći, pregovori dosta dobro napreduju. Partneri sada pokazuju jasnu želju da se privedu kraju pregovori do kraja godine i naravno kao što je povjerenica Malmström eh, malo prije objasnila, Europska unija je rješena da odigra svoju ulogu u ovom postupku. E sad, ovdje se radi o dosta intenzivnom eh, razdoblju pregovora. Sljedeća runda pregovora počinje idućeg tjedna i traće 12 dana u nizu. I ja želim reći da doista cijenim ambiciozne i uravnotežene preporuke koje je Europski parlament iznio u svojoj rezoluciji ta rezolucija po našem mišljenju uspostavlja pravu ravnotežu između ofenzivnog i defenzivnog interesa Europske unije u tizi i doista mi je drago što vidim da imamo ista mišljenja glede potrebe ambicioznog sporazuma, glede tema kao što su digitalna trgovina koja i dalje e, osigurava zaštitu osobnih podataka, telekomunikacijskih uslužbi, e, usluga, pomorskih usluga i drugih. Također smo jako zadovoljni što veliki broj vaših preporuka u biti već uključen u pregovore. Naravno, morat ću se unaprijed ispričati ukoliko vam se čini da naš e, pisani odgovor nije e, odgovorio na e, poimenice sve preporuke. Što se tiče brojnih od možda je to bila greška, ali nam, mi smo smatrali da se podrazumijevaju neke stvari, no možda, možda je bilo bolje eksplicitno postupiti sa svakim e, od tih e, elemenata. Možda bih neke mogao i nabrojati. Evo, e, zahtjev Europskog parlamenta da se pravno zajamči pravo da se reguliraju pitanje javnog zdravstva, sigurnosti i okoliša. To je sve već uključeno u gatu i neće se mijenjati u tizi. Tako da nismo niti potvrdili da smo u potpunosti u sukladnosti s vašim zahtjevom da se odbaci e, klauzula o preferiranoj zemlji prije nego što e, sporazum bude e, prešao na multilateralnu razinu. I tu su još neke stvari koje su jasno izvan obuhvata poljoprimjene stize, Na primjer, ideja da zračni promet treba prevenirati situaciju u kojoj se e, tretni avioni vraćaju prazni sa odredišta. To je nešto se tiče europskog poslovnog e, e, akta koji nije povezan sa ovim pregovorima. No ima što na umu, želim reći da je komisija u potpunosti voljna puno bliže surađivati e, s parlamentom i e, nacionalnom skupinom za tizu i u vezi sa svim temama za koje možda imate dojam da niste dobili zadovoljavajuće odgovore u e, izvješću koje smo vam dostavili. Svakako želim naglasiti da vaša zabrinutost, zabrinutost Europskog parlamenta su u potpunosti uzete u obzir u našim pregovorima i sada već želim naglasiti nekoliko promjena koje smo nedavno uveli u dokument e, o revidiranom e, dokumentu o tržišnom pristupu koji je u petom mjesecu usvojen i tu je isto nešto što se tiče pitanja koje e, radi se o temi koju je postavila gospođa Keller povjerenici pri koji trenutak. Mi smo ovdje doista eksplicitno rekli da pravo vlada da uvedu ili zadrže bilo kakve mjere koje se tiču društvenih usluga, bez obzira na izvor finanskih sredstava, bilo privatni ili javni, su u potpunosti očuvani. Isto vrijedi i za javno i mirovinski plan ili statorni sustav socijalne sigurnosti. Kao drugo, rezerve o obrazovnim uslugama također e, je jasno rečeno eksplicitno da to pokriva sve usluge koje dobivaju bilo kakav vid javne potpore ili državne potpore. Dakle, u tim slučajevima gdje ima mješovito financiranje, privatno javno financiranje, tu je jasno da bi se zaštitne mjere i dalje primjenjivale i to smo stavili u našem prijedlogu u lipnju u svibnju, pardon. Što više u se slažemo s parlamentom glede potrebe za opreznim pristupom e, u prekograničnim e, obvezama u polju e, zračnih usluga. Dakle, ovo su primjeri situacija gdje smo konkretno uzeli u obzir e, vaše mišljenje u našoj e, ponudi Ženeve u svibnju ove godine. A sada želim nadovezati na neke teme e, koje je obradila povjerenica Malmstrom, koje smo obradili našem izvješću, ali o kojima se nije raspravljalo. I što se toga tiče, potpuno sam spreman saslušati Europski parlament danas i u buduće. Dakle, kao prvo, Želim ponoviti da će se komisija postarati da naši trgovinski sporazumi, među kojima i TIZA, ispoštuju i dalje poštuju ulogu koju unutar EU imaju javne e, službe. Dakle, ništa u našem trgovinskom e, sporazumu neće ograničavati, ispitavati države na način kako organiziraju, definiraju e, ili pružaju javne usluge. Istovremeno vidim jasnu opasnost da ukoliko pokušamo E, zadrške e, ponovno e, dakle ako poslušamo prijedlog parlamenta da se ponovno iz početka rade i predstave zadrške to bi bilo problematično nikad nijedan nije doveden u pitanje ili osporavana pred svjetskom trgovinskom organizacijom ili bilo gdje na bilateralnim odnosima od kad je GAT potpisan prije 30 godina. Što više jasno je da naši trgovinski partneri žele da Evropska unija, ako išta, učini svoje zadrške e, restriktivnije. Dakle, otvarate ovu raspravu u situaciji kada nema nikakve opasnosti koja vreba na našim e, trgovinskim odnosima, mogla bi imati e, kontraproduktivan učinak. Dakle, ovdje, ovdje progovara pregovarač koji jesam. Dakle, ja sam potpuno posvećen na zaštiti javnih usluga, ali mislim da to ne bismo mogli napraviti mijenjajući pristup e, koji je naš, jer bi to polučilo, odnosno moglo stvoriti velike opasnosti. I što više, to je još jedan dodatni argument, naime, čak i ako bismo uspjeli ostvariti zadovoljavajući sporazum glede javnih usluga u okviru TIZE, dakle neke e, šire veće, eksplicitnije i jasnije e, zaštne mjere. Ako bismo to uspjeli u okviru tize napraviti, to ne bi promijenilo e, obveze iz Svjetske trgovinske organizacije, one bi se i dalje primjenjivale na sve članove STO-a, pa i na sve E, članove, odnosno potpisnike TISE. Dakle, promjena našeg pristupa tu bi ne samo otvorila Pandornu kutiju, a da ne bi dala nikakvo poboljšanje u okviru trenutne pravne situacije. No, to bi također, e, po mom mišljenju, po mom mišljenju bi bilo dobro da e, postavimo unilateralno u našoj, našim trgovinskim e, okvirima da zadamo određene e, u granice i ne mislim da bismo trebali djelovati, izbacivati išta iz sporazuma TIZE s našim partnerima. Takvi izuzeci ne postoje u sporazumu GATT, stoga ne bi bili kompatibilni s ciljevima multilateraliziranja tize, a što je jasno u vašem mišljenju uz rečenicu da se ne bi, se, ne bi trebalo e, složiti ni uz kakve odredbe gdje bi se aneksiralo tizu, a što bi išlo e, protiv e, cilja multilateraliziranja tize. Želim se nadvezati nešto da je malo priječeno. Vi ste preporučili da se isključi klauzule o mirovanju i nepovratnosti. U izvješću je rečeno da barem treba pokušati to ne primjenjivati na najosjetljivije sektore, no potpuno izbacivanje ovih elemenata u ovako kasno etapi pregovora vratilo bi nas na prvi dan ili na nulti dan e, pregovora, jer ovo su bili ključni elementi arhitekture tize i tu smo vodili žestoke pregovore sa, s partnerima kako bismo napravili cjelokupnu arhitekturu ovog sporazuma i učinili mogući multilateralizaciju tog sporazuma. Dakle, klauzula o mirovanju i nepovratnosti je nešto što smo dogovorili i što je podržao Europski parlament. Naravno, e, istina je da se tada radilo u drugom sazivu. No, problem je taj da ukoliko budemo slijedili tu preporuku, to bi bio kraj tize. No, možda je to upravo i želja onih zastupnika koji su to tražili, no onda možda treba biti pošteni tražiti prekitize, no to se ne traži ovdje, ovdje se podržava uspostava ambicioznog i uravnoteženog sporazuma. Ponovo se vraćamo na ovo pitanje mirovanja i nepovratnosti. Dakle, nakon što se traži njihovo potpuno isključenje, postoji rečenica gdje se kaže da se barem treba postarati da se te, e, ti elementi ne primjenjuju na osjetljiva pitanja. I tome je tako. Svi naši osjetljivi e, elementi se ne primjenjuju sva osjetljiva područja, na njih se ne primjenjuju uopće klauzula o nepovratnosti. I upravo kao što je to povjerenica Malmstrom rekla, te klauzule primjenjuju samo na nacionalne obveze, a ne na tržišni pristup. No, tu ima još toga. Kao pregovarač ja doista osjećam da bi to bilo protivno europskom interesu da se izbacite klauzule, jer su one ključno značaja koliko želimo imati ambiciozan sporazum, a Europska unija je najveći, jedan od najkonkurentnijih izvoznika usluga na svijetu. Dakle, uz ove klauzule Europska unija može jako malo, ako išta izgubiti, a puno toga dobiti ofenzivno gledano. Jer kao što znate, Europska unija je jako otvorena pružateljima usluga iz drugih zemalja, a istovremeno naši pružatelji usluga su suočeni s velikim restrikcijama kada pokušavaju i nastoje prodavati svoje usluge u inozemstvu. Dakle, uz ovu klauzulu mirovanju i nepovratnosti, ono što se radi ovdje jeste da se osigurava ambiciozan ishod sporazuma i veći reciprocitet u otvaranju tržišta uslugama koji mi pružamo, ali ne dobijamo za, za uzvrat. Postoji još jedno područje gdje se slažemo, barem se ja slažem sa ciljevima parlamenta kada želi da se ti zakoristi kao sredstvo za Eh, provedbu međunarodne organizacije rada. Dakle, naravno, to je subjektivan pristup, ali jasno je da TISA nije pravi instrument za, za to. Mi se slažemo sa značajem međunarodnih radnih normi, standarda. Mi ćemo i dalje o tome eh, razgovarati s partnerima, E, da se u okviru međunarodnih e, standarda rada e, to napravi, osobito u okviru onih osam temeljnih konvencija, no nastojanju spostavljanja obvezujućih mjera u okviru tize bi išlo nasuprot namjeri multilateralizacije tize, jer tu nema ništa u STO-u niti u GATU. Dakle, ovo bi bilo radikalna promjena koja bi išla, koja ne bi išla u smjeru multilateralizacije tize, a čini mi se da jedni i drugi to želimo napraviti. I evo, zaključno samo želim zahvaliti vašem odboru, predsjedniče, na pruženom interesu i podršci u pregovorima. Uredba šalje jasnu poruku o značaju usluga trgovine i zaključku e, pregovora tizi. Ja osobno sam spreman raditi s vama, vašim kolegama i nadzornoj skupini i cijelim Europskim parlamentom kako bismo zaključili ovaj sporazum što je prije moguće na ambiciozan, ali uravnotežen način. Najpša hvala. Hvala lijepa. Tijan. Gospođa Reding. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja bih željela istaknuti da je naš odbor surađivao sa pregovaračima, odnosno prethodnikom gospodina Kine. Suradnja je bila vrlo dobra. Nemamo nikakvih primjedbi. Dopis gospodina Kinesa u kojem se traži da se ne preuzimaju obveze tijekom pregovora je taj dopis je bio vrlo pozitivan. Dopis gospodina Matisa nakon plenarnog glasovanja nije bio baš toliko pozitivan. I mi smo isto tako primijetili da nakon našeg glasovanja nije objavljeno izvješće za tisak od strane povjerenice. Danas smo čuli objašnjenje jer je vrlo jasno da što se tiče klauzule o mirovanju i klauzule o nepovratnosti, Odgovor je ne, obzirom da imamo te dvije klauzule u našem tekstu. Komisija nije djelovala. E, nastavak nakon usvajanja izvješća u travnju ove godine vezano uz Kinu i podršku pregovorima od strane EPA ponovno nas vraća na klauzule o nepovratnosti i o mirovanju. To je sve gospodin e, Kinas upravo objasnio, neću ništa ponavljati. Uzima se u obzir ograde Europske unije vezano uz javne instrumente. Donose se isti zaštitni mehanizmi za javne usluge kao i potencijalni zlatni standard kojeg je zahtijevao parlament te izmjene ograde Europskog parlamenta po tisi bi mogle oslabiti e, ograde EU-a e, e po pitanju sporazuma GATT. Također u veljači tijekom planovog zasjedanja je gospođa rekla da postoje potreba da svi sudionici e, TISA sporazuma e, budu potpisnici i konvencije. Isto piše i u dopisu. Mislim da ni jedno ni drugo nije točno. To je barem moje tumačenje. Jer što se tiče javnih usluga, tražimo puno isključenje od područja primjene sporazuma odnosno pristupa tržištu, to se ne odnosi na sve stranke u ključnom tekstu. I drugo, kada govorimo o konvenciji Međunarodne organizacije rada, to je politička izjava i to nije preduvjet sporazumu, niti je to poglavlje koje se odnosi na održivi razvoj. Koji su e, najbitniji elementi u našoj rezoluciji? Poznati su vam, i znam da tijekom pregovora ste se vraćali na te elemente, posebice u pitanju telekomunikacije, želimo imati transparentnost, otvorenost, po pitanju licenca, e, eliminaciju e, stranog vlastitog kapitala, javnu nabavu, e, poglavlje poziva na podršku, ali ipak bismo morali osigurati da ti sa zemlje preuzimaju obveze i poštuju načela, također prava potrošača, promet, pomorstvo, e, mrežna neutralnost. A što se tiče e, zaštitnih mehanizama, e, javne usluge i kulturne usluge, uvijek se spominje ista stvar. Imamo djelomično preuzimanje, no u parlamentu ima dosta kritika i u vanjskom svijetu po pitanju javnih usluga. Pitanje javnih usluga je jako dobra klauzula, ali nije savršeno ako se primjenjuje samo na mod 3, a ne 2 i 4. Primjenjuje se samo na monopol, a ne na kvote i globalni sadržaj. Primjenjuje se samo na pristup e, e, tržištu, a ne na E, više lateralne razine predstavnici javnog sektora su nas na to upozorili. Što se tiče modusa 1, digitalno pružane usluge kao što su financijske usluge, može postojati socijalni dumping i regulatorna arbitraža ako ne postoje solidna zajednička pravila. Također što se tiče e-trgovine, trebaju nam snažni zaštitni mehanizmi, potrebna je enkripcija, mrežna neutralnost, to je nešto što je apsolutno neophodno. Dakle, većina ovoga u poglavlju i ostavlja mnoga otvorena pitanja. Mislimo da su prijedlozi SAD-a prilično zabrinjavajući. što se događa sa predlozima e, Japana vezano uz zaštitu podataka. Zaštitni štit će se uskoro završiti. Što će komisija napraviti tijekom sljedećih pregovora u sredinom srpnja? Hoće li komisija učiniti išta jer ima obvezu donijeti uredbu o zaštiti podataka? To je obvezujuće europsko pravo. Što se tiče isključivanja javnih usluga, sporili smo se hoćemo li usvojiti zlatni standard ili ne, vezano uz klauzulu o javnim uslugama. Zašto je komisija toliko nesklona reći da Europska unija zadržava pravo da usvoji bilo kakve mjere vezane uz financiranje javnih usluga. To bi bilo rješenje. Moramo zadržati e, ako, zadržimo naš pristup, to nije pravo rješenje, kao što je rekla i povjerenica. Što se tiče transparentnosti, e, E, svi dokumenti kao i kod TTIP-a bi se trebali e, pružiti, poslati zastupnicima kao i e, kod TISE. Koja je ocjena učinka kod koristua? To su glavni elementi koje bi željela otvoriti u svojoj uvodnoj izjavi. Hvala i sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. Gospođa Reding je obuhvatila mnogo elemenata. E, naporno smo radili na izvješću koje smo usvojili u veljači i time smo dobili e, veliku većinu klubova. 408 konkretnih zahtjeva sam prebrojala vezano uz našu rezoluciju i od komisije i u parlamentu, a u nastavnom dokumentu razgovarali smo već o tome bilateralno. Samo 18 od tih 408 preporuka je uzeto u obzir, a od tih 18 samo 9 preporuka parlamenta je komisija uzela u obzir. Mislim da ovaj parlament ima povećane ovlasti zahvaljujući Lisabonskom ugovoru i zastupnici svačaju te ovlasti ozbiljno. Ulažemo mnogo napora i vremena u raspravu ne samo u našem odboru, već i u mnogim pododborima koji su također zauzeli stavove mišljenja o ovom dosjeu u okviru pregovora o TISI mislim da, mora, da se to mora bolje odraziti u smislu reakcije komisije na izvješća parlamenta. Drago mi je da ste i vi to rekli u uvodno, to moramo posebno naglasiti. Mnogo toga je već spomenuto. Ja ću spomenuti samo dva ključna elementa vezano za socijaldemokrate. Prvi element se odnosi na javne usluge. Rečeno je da tražimo puni obuhvat u područje primjene i klauzulu zlatnog standarda i reakcija komisije bila je današnja situacija je dovoljno dobra, nećemo ništa mijenjati. No ipak čuli smo jutros i vidjeli smo da se jeste pomaknuli jer ste izmijenili neke od e, uvjeta uporabe. Dakle, postoje razumijevanje komisije da sadašnje definicije nisu ispravne i mislim da moramo pokrenuti ozbiljan proces i vidjeti na koji način ćemo regulirati javne usluge unutar trgovinskih sporazuma, ne samo unutar TISA, već i u pitanju bilateralnih trgovinskih sporazuma. Jer gospođa Reding je rekla da samo su neki modusi obuhvaćeni e, odredbama pristup tržištu je samo na nacionalnoj razini reguliran. Ne, ne, ne radi se o tome da ne postoje pitanja e, javnih usluga koje se osporavaju, već ono što smo mi čuli od javnih organizacija i bivših ministara rada u vladama je da ponekad postoji učinak blokiranja, e, ne postoje predmeti na sudovima, ali e, ministrima se kaže da nešto ne mogu učiniti iako postoji zahtjev javnosti zato što postoji obveza u trgovinskom sporazumu. Stoga mislim da bismo se trebali bolje pobrinuti kako bismo osigurali da cilj javnih usluga, neovisno o tome kako su organizirane, financirane i kako se pružaju, da su u cijelosti isključene iz TISE i trgovinskih sporazuma u budućnosti. To je posebice važno ako dođe do ovog pomaka sa pozitivnog popisivanja u smjeru hibridnog popisivanja. O tome moramo što razgovarati. E, druga tema, mobilnost. Gospođa Reding to nije toliko spomenula. E, izvješće komisije se tuče prvenstveno na instrument te ofenzive koji zaštite interese EU-a, no ništa se ne spominje vezano uz detaljne preporuke koje je iznio parlament vezano uz zaštitne mehanizme i velika poboljšanja u našem modusu obveza. I time se vraćam na ono što se već i rekla gospođi Malmström u prethodnoj raspravi, da su ljudi zabrinuti time što nisu korisnici globalizacije. Moramo imati snažne socijalne zaštitne mehanizme, posebice kada se radi o uslugama, jer usluge uglavnom pružaju ljudi, a i uvjeti rada su ključni dio e, toga da li je usluga pošteno konkurentna ili nepošteno konkurentna. To je ključni zahtjev i to su ključne preporuke parlamenta i to je, to prioritet naše kluba. Što se tiče Međunarodne organizacije rada, mislim da je malo nepošteno i neiskreno ono što je rekla povjerenica, da izvješće ne poziva na ratifikaciju konvencija ILO-a e, da budu uključene unutar TISE, zato što one nisu sukladne sa odredbama GATS-a, već pozivaju na to da stranke TISE ratificiraju i i e, poštuju konvencije Međunarodne organizacije rada. To je ipak nešto malo drugačije. I posljednje što želim reći, ovaj odbor i parlament će napokon imati vet, pravo veta na ovaj trgovinski sporazum. Ako se uopće sklopi sporazum u prosincu, to je rok za koji se vi zalažete, morate uistinu uzeti u obzir zabrinutosti zastupnika prije prosinca. Ako to ne učinite, možemo se naći u situaciji u kojoj u kojoj će sav vaš trud biti uzaludan, zato što se odbija ono što je predloženo jer nisu ublažene zabrinutosti javnosti, a izvješće koje smo mi izradili uživa veliku većinu svih političkih klubova i zastupa e, mišljenje javnosti i zato bi na to izvješće trebalo prikladno odgovoriti. Hvala Ema. Mnogo toga je za apsorbirati. Samo bih željela postaviti šire pitanje vezano uz TTIP i TISU. Paralelno radimo na njima. TISA je bila mlađa sestra. Možda će ona sada zasijati. Postoji li mogućnost da se TISA zaključi prije TTIP-a ili e, oni se istovremeno odvijaju? Na koji način se donose odluke? A što se tiče neovisno političkih sporazuma, kada možemo e, sklopiti konačni sporazum? Koji je rok? Posljednji rok koji smo čuli bio je sjećanj. Hoće li to i dalje biti moguće? Što će se dogoditi sa TTIP-om? Da li će to imati utjecaj na napredak TISE? Također nešto vezano uz nove usluge. To e, stvara probleme ne samo u TTP-u, već i u TISI. Kako bismo to mogli riješiti? Tako da pojasnimo što bismo željeli ostvariti s tim novim uslugama. E, gospodin Kulo Kruf. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Mnogo toga je već rečeno. Ja bih se nadovezao na političko pitanje. Pet dana je prošlo od Brexita. Jedan od glavnih razloga za Brexit je bio nepoštovanje demokracije. Neki birokrati u Briselu e, činilo se da oni odlučuju o sudbinama ljudi. Sljedeće se još dogodilo u Grčkoj prošle godine. Ljudi su mislili da se njihovi glasovi ne poštuju i sada su za to kažnjeni. E, parlament je na nekim vrlo važnim elementima, kao što na primjer konvencija Međunarodne organizacije rada, odnosno klauzula o mirovanju i nepovrativosti, nepovratnosti. A sada nam komisija kaže ne možemo poštovati vaš glas, ne možemo nametati Međunarodnu organizaciju rada drugima, ne možemo nametati te klauzule jer se radi o arhitekturi sporazuma. Što radi onda ovaj parlament? Odlučujemo li mi samo o bojama prozora, a ne o sporazumima. Morate nam reći, ako je to tako, zašto se onda uopće toliko trudimo? I zašto gospođa Reding i drugi su vodili rasprave mjesecima? Recite nam što da učinimo. Recite nam što se komisiji ne sviđa No komisija kaže da ako otvorimo to pitanje, tada će cijeli sporazum TISA se urušiti. Ako to istinu tako, onda neka to bude tako. Jer ovdje je dilema vrlo jasna nakon Brexita. Ili će se TISA urušiti, ili će Titanic nastaviti ploviti kao i do sada. Putnici slave, a Titanic, odnosno Europska unija, e, će se sudariti sa santom leda, ledenjakom. A vi nam morate reći što ćemo učiniti. Što biste vi željeli? Mi bismo željeli da Europska unija bude sigurna, da se spasi, a za to je potrebno poštivati demokraciju. Potrebno je poštivati Europski parlament kada nešto izglasuje. Hvala. Hvala, Ska Keller. Hvala vezano uz nekoliko pitanja. Što se tiče klauzule o nepovratnosti i mirovanju, ne bih se složila da je dostatni argument reći da se one mogu primjenjivati samo na nacionalne tretmane i zato nisu problematične jer nacionalnim nacionalna tijela moraju uvoditi nove mjere za u regulatorne svrhe koje zapravo u praksi se mogu percipirati kao diskriminirajuće. Isto tako mjere koje se podjednako primjenjuju na domaće i inozemne ulagače mogu se smatrati kao da krše e, nacionalne sporazume, jer taj koncept nacionalnog tretmana je vrlo široko definiran. Naprimjer, kada pogledamo financijske usluge, zahtjevi minimalnog iznosa kapitala za banke mogu zapravo biti diskriminirajući. Stoga smatram da nije dovoljno reći radi se samo o nacionalnom tretmanu i zato smo se mi izvukli. Ima mnogo potencijala i za probleme ovdje. Isto tako što se tiče hibridnog popisa, to je velika prepreka za multilateralizaciju. Moramo se i time pozabaviti ako želimo sklapati multilateralne sporazume. Bilo bi lijepo tako nešto napraviti ako nije prioritet, ali nama je tijekom pregovora to bilo jasno da se parlament zalaže za multilateralizaciju. Što se tiče isključivanja javnih usluga, Slažem se s onime što već do sada rečeno, da to zapravo nije dovoljno. Isto tako, konvencija Međunarodne organizacije rada. Slažem se s onime što je rečeno. Obzirom smo čuli često argument. Ovo nije pravo mjesto da se bavimo zahtjevima Međunarodne organizacije rada. A gdje onda je pravo mjesto da njih uključimo? U koji dosje? Što se tiče prava na donošenje zakona, vi ste u vašim odgovorima napisali da se ne dovodi u pitanje to pravo, e, to je vrlo lijepo, no možete li nam detaljno to objasniti, ne samo ovako općenito? I e, to pravo na regulaciju, na donošenje zakona je vrlo važno. Nije dovoljno samo ga obuhvatiti općim pravilom i pravo na regulaciju trenutno definirano odredbama o izuzećima od obveza i sporazuma iz e, članka 40 gac a 14 iz a no tamo i e, također TISE i taj članak je 20 godina stari e, taj popis je limitiran. Od tada se mnogo toga izmijenilo što se tiče E, ograda vezana uz reviziju priloga 2. Razgovarali ste o tome sa državama članicama. Mi nismo u to uključeni. Možete li nam da detaljno pojasniti koji je zapravo bio ishod i koje su ograde koje su uklonjene, umanjene, prebačene negdje drugdje i hoćete li podnijeti revidiranu ponudu na temelju toga i to kada? Mislim da ću sada stati. Hvala lijepa. Madame Gagny. Hvala predsjedavajući. Ja se priključujem e, ono što su kolege rekle. Posebice e, kod rezolucije iz e, veljače e, e, parlament e, je rekao da ne želimo sadraći norme, normi i staviti ih na prodaju i to je jasna pouka. Komisija mora misliti na to prilikom pregovora. Naravno, te er norme nisu obvezujuće što sam rekla, ne možete pokupiti samo vrhnje na vrhu. E, morate e, biti koherentni i to tako provoditi, a ne samo uzimati one elemente koje vam se sviđaju. E, parlament je tražio izuzeće klauzulo o mirovanju i nepovratnosti i komisija se toga ne drži i vodi pregovore, a da se ne drži našeg mišljenja. Druge se, poslije druge linije, e, ako je komisija nije uzela u obzir i e, komisija ne smije e, se zatvarati iza odrođenih izgovor, a da pritom ne misli na parlament. E, hvala. Cilj ovog sporazuma jeste da se donesu norme koje će vrijediti diljem svijeta i onda zemlje članice više neće ništa moći regulirati. To je golemi problem. E, e, postoje sporazumi o slobnoj trgovini koje sklapa EU, europska industrija je time oslabljena, e, nezaposlenost e, raste vrtoglavo i postoje konfrontacije sve više i više sa zemljama koje slabo plaćaju radnu snagu izvan Europske unije a sada će se i uslužni sektor otvoriti takvoj, e, takvoj konkurenciji sa velikim posljedicama. Multinacionalne kompanije će e, produbiti ove razlike i e, slično će propasti i uslužna poduzeća u Europi bit će manje radnih mjesta i možemo se zaista pitati je li primjerice podaci e, o evropljanima mogu otići u bilo koju zemlju, dakle i u SAD, hoće li e, građane Evropske unije špionirati e, ne SA što je sa multinacionalnim kompanijama, oni mogu li napasti nacionalnu zakonodavstvo ako im nešto ne paše. Dakle, to se radi o arbitražnim e, mehanizmima. E, a ako ste deprimirani dođete u ovaj odbor trgovinska politika Mm, bilo s kim da pregovaramo s komisijom ili zemljama članicama. Svi su pozitivni entuzijastni i imaju mnogo povjerenja, a, danas smo to opet e, čuli u cijeloj ovoj depresiji u europskom kontekstu e, da kod satizom napredujemo, da treba ići to brže, to je i sa ta ali to je rizik da se parlament e, izgubio procesu povjerenica je rekla da postoje e, odmaci od teksta kojeg smo jednoglasno izglasali i onoga što je komisija odgovorila. Tu zaista postoji problemi. Uopće se ne slažemo i kolegice e, su prije mene to napomenule Dakle, vaš e, odgovor mi je posve neadekvatan na klauzula o mirovanju nepovratnosti. E, rekli ste da ćemo se na nju usmjeriti. Da, zašto? Jer to je narušavanje demokracije. Možete reći što hoćete, no da se moramo prilagoditi međunarodnoj trgovini, no ljudi će se e, koncentrirati na klauzulu o mirovanju i nepovratnosti. I zašto je to tako bitno? E, zašto kažete da tu ne možemo više ništa učiniti, promijeniti? Koji su to poduzeća koja to žele? je misli e, da su te klauzule nedodirljive, čiji su interesi za te, iza toga. Vi to isto kažete, ako je to uključeno, onda postoji rizik da će to parlament e, to odbiti. Rekli ste da ne želite mijenjati, da ne želite mijenjati arhitekturu svega i to znači e, da tiza ne može biti uspostavljena. Ja jednostavno to ne razumijem, ne razumijem zašto se komisija opire. Ja žalim što usprkos jak problematičnom kontekstu u Europi gdje što se tiče pitanja međunarodne trgovine postoji želja za dodatnom transparentnošću i dodatnim demokratskim postupkom, vi i dalje pristupate ovome kao da je business as usual. To je jako demode. I razgovarao sam s tome s gospodinom Martijem, dakle tu se ništa apsolutno ne mijenja i sve je idealno. Nažalost, tome nije tako, u jednom trenutku će trebati saslušati što vam imaju za reći zastupnici. Hvala. Ima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 primjedbe. Htjela bih eh, dati opću primjedbu ponajprije. Ovdje mislim eh, eh, da možemo usporediti govor gospođe Balmstrom s onim što nam kažu da je trgovinski sporazum bitan za obranu demokracije, ljudskih prava i može poboljšati životne uvjete. Ljudi nisu to prazne riječi i e, ugovor o funkcionalnu europske unije daje parlamentu više ovlasti upravo u ovom kontekstu i Europski parlament donosi rezolucije i kaže koji su nam principi bitni kako bismo sporazum mogli sklopiti i tu postoje e, novi e, scenarij u kojem živimo. E, ljudi su složeni i okolina je složenija. Ne smijemo podlijeći starim načinima razmišljenjima. Moramo mijenjati stvari i ako ne damo sve od sebe da se radni standardi postanu stupovi ovakvih sporazuma, onda e, e, ćemo izgubiti u ovom Europskom parlamentu i to neće dobiti ni potporu našeg kluba. Bitno je da se sve primjedbe ozbiljno u obzir e, i dakle ove koje smo mi izrazili vjerujem da je Brexit brutalna kriza i, i koliko e, god e, žalim takav ishod sada više nema povratka natraga moramo naučiti i nešto iz toga i e, moramo slušati ljudi i moramo se pomoćiti riješiti njihove probleme. Evropska unija mora provesti goleme reforme i nadam se da će to se reflektirati i u trgovinskim sporazumima. Ne možemo podupirati trgovinsku politiku koja u centru nema ljude. Gospođo zastupnice, izvolite. Eh, hvala predsjedavajući. Eh, htjela bih se eh, nadovezati na ono što je rekla povjerenica Tiza će propasti ako nas ne poslušate nas iz parlamenta. E, komisija nema pravo e, ovdje pregovarati o klauzuli o mirovanju i nepovratnosti E, radi se o, konvenciji Međunarodne organizacije rada, klauzula o mirovanju i nepovratnosti e, znači da si režemo odstupnicu i da ne možemo više korigirati greške. To je neizvedivo to ne možemo dopustiti. Europska komisija nije spremna e, potrijebiti jezgrovitost e, konvencije Međunarodne organizacije rada i želi sve prebiti preko leđa radnika. Tu su pitanja djeca koja rada, zatim e, suzbijanje djelatnosti sindikata i mnoge druge nepravde na tržištu rada. Ako to ozbiljno shvatimo, ne možemo na ovaj način ovako e, prihvatiti. To je krivi način. Hvala. Vrlo dobro. Da, da, ovo je jasna poruka. A sada imate pet minuta za odgovor. U pet minuta, hvala lijepa. Rekao bih kao prvo da sam e, sretan zbog ove rasprave. To je dio e, procesa i nadam se da neće biti jedan e, iz posljednji razgovor. Ja bih nastavio razgovor sa gospođom Reding, sa svima vama, sa grupom za praćanje i čak i individualno ako želite. Ono što sam čuo jutros je i iznenađeni ste malo me e, e, malo mi daje sigurnost e, jer po mnogo put pitanja zapravo imamo slično mišljenje pročitali smo vaše preporuke da recimo da moramo unijeti konvenciju Međunarodne organizacije rada u TIS-u. Vi tražite da EU e nastavi podupirati provedbu konvencije međunarodne organizacije rade i to od strane partnera TISA. To mi radimo bez obzira na, ti, na TISU. Mi imamo bilateralne dijaloge sa e, drugim zemljama koje sudjeluju u tom, tim pregovorima. Čuo sam mnogo toga o, klauzuli o javnim uslugama i moramo e, doći do zlatnog standarda i da se dogovorimo hoće li tu doći do totalnog e, izuzetka. Još je nije jasno što ćemo s tim i to iz rasprave nije jasno, no ja sam pribilježio vaše primjedbe. Ovo je trajni proces i mi slušamo. E, mi smo ovdje priz, prisutni u timu i tu je došla gospođa povjernica i to je znak da vas slušamo i mi radimo i između rasprava i sastanaka tražimo naći rješenje e, o javnim uslugama, objasnio sam zašto to neće funkcionirati, zašto bi to ugrozilo e, situaciju koja nam trenutno ide. Na ruku čuo sam argumente o utjecaju Brexita i da trebamo slušati narod da to istini. Jedan e, od tumačenja Brexita jeste da kad o nečemu odlučujemo moramo sagledati činjenice, a činjenice sam nastavio donijeti u ovu ustanovu stvarne teškoće koje e, takav potez donose. Ja bih rado nastavio ovu raspravu e, na osnovu činjenica. Čuo sam mnogo komentara o činjenici da, e, kao što je Judy rekla, da smo odgovorili na 18 od 48 zahtjeva. Ako ih prebrojite, onda ih nije samo 48. Mnogi se ponavljaju. I opet, kao što sam rekao, mi smo uzeli zdravo za gotovo da se za većinu od njih slažemo s vama. To sam rekao u uvodu, no e, možemo nastaviti raspravu o detaljnijem popisu tih e, zahtjeva koji mogu biti jednako korisni. Čuo sam mnogo pitanja o potrebi e, da se ti za kotiza omogući slobodan protok podataka u budućnosti i no, da se zaštete osobni podaci, to, znamo da je to temeljno pravo i slažemo se, no bilo je posebno pitanje hoćemo li u srpnju krenuti na to pitanje sada kada je e, finalizirana poglavlje o privatnosti ne znam. Sada radimo sa kolegama iz opće upravo za pravosuđe da vidimo koliko imamo prostora za manevar. Vidjet ćemo hoćemo li dovršiti našu internu proceduru toliko brzo da bismo o tome raspravljali za deset dana, nisam siguran. Jude e, je rekla, e, odnosno pitala je zašto smo izmijenili elemente ponude o e, javnim uslugama ako je naš sustav tako savršen. Nismo mi to promijenili, već vi smo pokušali unijeti pojašnjenja koja su jasnija i koja su uvijek prikazivala situaciju kakvu e, smo je prije prikazivali. Dakle, tu je mješovito financiranje, onda klauzula o očuvanju se aktivira. Mnogo komentara o klauzuli o mirovanju i nepovratnosti. Ja sam pokušao obraniti interes Europske unije eh, o pravoj eh, tvari srži. Nisam eh, Eh, išao u detalje je li to demokratski ili ne. Ja shvaćam da Europski parlament zastupa eh, birače i, drago mi je da o tome raspravljamo. Ne, ne, eh, znake demokracije da se ne slažemo uvijek po svemu. Mandat za pregovaranje podupireno pregovaranje na osnovu hibridnog pristupa kojeg imamo kod tize. Netko me e, pitao da da popis zemalja koje to podupiru i sada je lako. Imam 208 zemalja članica koje žele da pregovaram. Imam 22 partnerice, zemlje partnerice koje žele da pregovaram. Kako bi komisija mehanički pretočila u ovaj predlog u novi zahtjev, to bi e, zaustavilo sve skupa, cijeli proces. E, ja imam mandat za to da, li, e, da djelatnik Europske komisije posluša Europski parlament i radi na svoju ruku. Ne znam je li to demokratski. Morao bi ipak zatražiti dozvolu komisije. Ja sam nastojao unijeti činjenicu u ovu raspravu i čuo sam mnogo političkog eh, političke argumentacije o ovome, to je vrlo bitno i mi ih sve uzimamo u obzir kako bismo razradili svoje stajalište. Zatim pitanje je li tizu moguće dovršiti prije TTIP-a? Ne znam. Čujem da su pregovori TTIP-u teški, ali mehanički eh, TISA se tiče samo jednog dijela TTIP-a, e, dijela koji se tiče trgovine uslugama, nije najteži e, u okviru TTIP-a. E, TISA se možda konceptualno bar možda može okončati prije TTIP-a. Mi ćemo uporabiti TTIP, e, da krenemo dalje, odmaknemo se dalje još od onoga što obuhvaća tiza. E, vi ste pisali o, o e, rezerviranosti i tu pokušavamo pročistiti i da vidimo gdje su te zadrške koje ima Evropska unija. Pokušavamo pročistiti situaciju gdje imate dvije zaduške koje se preklapaju i, onda dovode u pitanje zakonodavnu sigurnost. No, to, ne, to nećemo raditi u tizi, to je i posve, posve jasno e, možemo to raditi u drugim pregovaračkim procesima, u tizi nećemo. Netko je, je tvrdio da će e, ti značiti kraj mogućnosti reguliranja. E, Biće poseban članak u tizi da se e, može regulirati. Svi ste dobili sve dokumente u vezi tize, to ste se primili ne znam kako će biti konačna verzija toga. Kontinuirano ćemo raspravljati s vama o s vama. E, bilo, isključen je arbitražni mehanizam u TIZI, to je bit će samo neka vrsta mehanizma za nagodbe, e, odnosno za e, slučajeve između, spore između države i države ali ne i investitore države. Hvala. E, nije e, zbilja e, nositi činjenicu Europski parlament, jer Europski parlament uvijek raspravlja o činjenicama koje znam. Hvala što nas slušate. Slušanje je prvi korak u akciji i nadam se da ćemo naći e, ispravan put e, za rješenje ovog pitanja. Sada idemo na točku šest. Riječ je o trenutnošnom stanju aktualnih pregovora o trijalogu. Imamo samo jedan e, koji se tiče ruda iz konfliktnog područja 16. lipnja. Mislim da je to zadovoljavajući rezultat za Europski parlament. Ostvarili smo sporazum o obvezi za smjernice i za e, analitički pregled u svim člancima. Imamo obvezujući sustav e, za e, sve sirovine od rudnika do topionice. Dakle, tu smo ostvarili veliki uspjeh. Politički sporazum mora biti pretočen u konkretni tekst. Dakle, sada se bavimo time. To je dakle već drugi pozitivan rezultat o zakonodavnom tekstu za Europski parlament. Dobro, vidim, nema komentara, dobro. Prelazimo na točku sedmu. Tu se radi o nacrtu preporuka izvjestitelja gospodina Borelija, a koji se tiče četiri sporazuma povezana za europsko gospodarsko područje. Možda ćemo, nikad se ne znam, možda ćemo morati ovo jako brzo ponovno mijenjati za nove partnere. Vidjet ćemo. No sada su tu Europska unija s jedne strane, s druge strane Island, Kneževna, Lichtenstein, e, Kraljevina Norveška. A u kontekstu Europskog gospodarskog prostora. Drago mi je što je ovdje veposlanik Islanda pri Europskoj uniji, gospođa Eus Dotije. Nadam se da sam ovo valjano izgovorio. Čestitam e, na pobjedi vaše nogometne reprezentacije, to je donekle bilo iznenađujući rezultat. I tu su tu je poslanik Norveške, Belgiji i stalna predstavnica Norveške pri Europskoj uniji, gospođa Ingrid Schlagwood, koja je tu, koja je nazočna. Nakon što dam riječ izvjestitelju, da ću i vama riječ. Gospod Gospodin Boreli je na konferenciji predsjednika, tako da će ga zamijeniti gospodin Begin. Izvolite. Hvala predsjedniče. Predstavljam vam ovo izvješće dakle u ime kolege. Tu se radi o odnosima od 1994. koji su temeljeni na načelima jedinstvenog tržišta. Slobodno trgovinski sporazum koji nas nalazi. Tu imamo i slobodu tržišta, slobodu kretanja robom i kapitalom i e, sloboda kretanja ljudi. A tu je tržno natjecanje, promet, gospodarska suradnja, Horizontalne strane tiču se slobode, sigurnost na radu, e, zakon na radu, jednakog postupanja između muškaraca i žena, i to je čitav niz popratnih mjera kao one što se tiču istraživanja i tehnološkog, rada, razvoja koje ne počinju na obvezujućim e, pravnim tekstima, već se radi ovdje o sporazumu o suradnji. U takvom kontekstu od početka stupanja na snagu 1994. godine ove tri države da su sporazum za nedostat, na temelju 115. članka. Između oslog Norveška sudjeluje na vlastitom financijskom, e, u izgradnji vlastitog financijskog mehanizma. Tu su pokrenuti pregovori s Islandom, Lichtensteinom i Norveškom. A popratno tome pokrenut, pokrenuta je revizija trgovine e, uz pomoć dodatnog sporazuma. 17. srpnja 2015. godine potpisano je sporazum s ove tri zemlje za razdoblje 2014. do 2020. sporazum e, Kraljevine Norveške i Europske unije koji se tiče razdoblja od 14. do 21. e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la comunità economica europea e l'Islanda. Prevoditelji napominju da se tekst čita velikom brzinom, tako da je jako teško kvalitetno prevoditi. Ovdje imamo povećanje, porast od 11,3 sprem razdoblja od 2014. do 2019. to je 2,8 milijardi eura više. Bugarska, Hrvatska, Cipar, Grčka, Mađarska, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska i Slovačka će imati koriste toga svega. Više sektora će izvući korist, inovativnost, nezaposlenost mladih, energetika i klimatske promjene to su sektori koji će imati koristi od ovoga sporazuma. Paralelno tome imamo također i napravljena i revizija protokola e, trgovine e, ribom i e, ribarskih proizvoda ribolovnih proizvoda. Nakon tih sporazuma odlučeno je dijeliti nove koncesije tim zemljama za razdoblje od 2009. do 2014. za Nisland i Norvešku. Obnovljene su stare koncesije za to razdoblje od devet do četrnaest Mali zabilježen mali porast e, koncesija za neke tarifne linije, stavke. Ima, e, Biće obnovljeno za 7 godina ove koncesije. Članak 219.18. E, o funkcioniranju Europske unije je na snazi. Ovdje se radi o jačanju suradnje i sinergije između ovih država i Europske unije. Izvjestitelj preporučuje da Europski parlament eh, da svoju podršku. Najpša hvala sada predem riječ eh, veleposlanici Elas Donkija. Thank uh, and thank you. Hvala predsjedavajući i hvala što ste nas pozvali na ovaj sastanak e, na kojem se raspravlja o ovoj važnoj točki za nas. Naravno, ovaj odbor e, se bavio i nekim e, važnim žurnim pitanjima. Danas spomenuću samo dva, evo, TTIP i definicija trgovinskih odnosa sa Ujedinjenim kraljevinom nakon Brexita. To su dvije teme koje doista izbliza pratimo i zainteresirani smo za njih, tim prije što sudjelujemo u unutrašnjem, unutarnjem tržištu i želim vam e, sve najbolje u budućim e, razgovorima i pregovorima. Mi smo spremni na suradnju bilo u ovakvom formatu ili u nekom drugom formatu. Što se ovog, ove današnje teme tiče, ja ću napraviti kratku izjavu, onda će kolege iz Norveške e, nešto reći o norveškim instrumentima. Naravno, svi smo mi jako zadovoljni što smo mogli potpisati ovaj sporazum o financijskom mehanizmu koji je poznat pod nazivom EEA od 2014. do 2021. i od sreda četvrtom uzastopnom e, sporazumu uz preuzete obveze ukupno od 1,5 milijardi eura u sedmogodišnjem razdoblju. Ovo je sporazum do sada glede država potpisnica europskog gospodarskog područja. Tu je došlo dakle do porasta od 11% otprilike sprem razdoblja od 2009. do 2014. Sljedeći mehanizam uvodi nove elemente za koje smatramo da će dodatno povećati e, pozitivan učinak EGP-a u novom razdoblju e, fokus na okoliš, građansko društvo, temeljna prava bit će zadržana, no e, veća, veći naglasak će biti na inovativnosti, istraživačkom radu i konkurentnosti. Trenutni izazovi trenutno također su obuhvaćeni, tu se konkretno radi o nezaposlenosti mladih i migraciji. Sveukupni cilj jest da imamo sve veću usklađenost ciljeva da tako dođe do veće sinergije i komplementarnosti sa europskim politikama. Od kako je potpisan sporazum u petom mjesecu, mi smo hitro djelovali imajući na umu buduće razdoblje. Početkom lipnja sporazum je potvrđen od strane nacionalnih parlamenta, triju država i tako je e, utaban put za ratifikaciju početkom e, jes, proljeća. E, tu je i protokol sporazumijevanju, memorandum sporazumijevanja koji je na kojem se počelo raditi početkom mjeseca. E, to je rađeno po načelu regata i treba imati rok vrijednosti godinu dana kako bismo mogli zaključiti neke bilateralne sporazume. Nadamo se da ćemo zaključiti sve do sljedećeg ljeta. Donatori i korisnici će imati do dana da dogovore o načinu upravljanja konkretnim programima obzirom da to znači da većina programa neće započeti s provedbom do 2018. godine, ovaj datum je, e, dakle datum je 34. 2017. godine. Neki programi svakako će moći početi biti provođeni e, pri tog razdoblja. pregovorio o ovim e, bespovratnim sredstvima su bili dugotrajni i zahtjevni, no uvjereni smo da će ovaj novi mehanizam e, pomoći da se smanje gospodarski i socijalne ravnoteže u europskom gospodarskom području i pojačati bilateralne odnose između donatora i zemalja korisnika i računamo se da s vašom pomoću da ostvarimo ove ciljeve. Samo želim još e, istaknuti da što se tiče ovih e, bespovratnih sredstava u okviru EGP-a. Ovaj financijski doprinos je najveći do sada. Tri države jednako doprinose ovim EGP e bespovratnim sredstvima. Za nas je to velik e, iznos, otprilike e, ekvivalentan 50% izvojnih sredstava Islanda za međunarodnu suradnju. Što se tiče sporazuma između EGP i Islanda, mi smo zadovoljni što smo uspjeli e, zajemčiti bolji pristup tržištu za ovo isto razdoblje koje pokrivaju financijski mehanizmi. No činjenica je dalje da e, ribarski protokol između Europske unije i Islanda je utemeljen na sporazumu iz 1992. godine, to je EGP sporazum i od 1972. imamo stari e, bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini koji nije u potpunosti usklađen sa e, današnjim tržišnim zahtjevima. Stoga smatramo da bismo u skoroj budućnosti trebali voditi povesti dijalog e, o reviziji postojećih e, uvjeta za izvoz islamskih ribarskih proizvoda u Europsku uniju, a u to bismo obuhvatili i carinske namete. Hvala predstavići. Mikrofon nije uključen. Um, Ispričavam se. Dobar dan, uvaženi kolege. U ime Norveške dopustite da zahvalim što ste nas e, pozvali na e, ovaj sastanak. Po sporazuma o finanskom mehanizmu EGP također je potpisan i sporazum o norveškom finanskom mehanizmu za isto razdoblje i također i dodatni protokoli o tržišnom pristupu. Što se tiče norveških bespovratnih sredstava, mi smo stavili 1,1 e, milijardi eura za 13 država korisnika. Sveukupno naš, e, naš sveukupni doprinos u narednih 7 godina bit će 2,8 milijardi eura, a Norveška će dati 2,7 milijardi eura. Financijske obveze u ovom sedmogodišnjem razdoblju predstavljaju najambiciozniji napor zemalja EGP-a usredotočeni su na navedene teme, a veća, veći naglasak će biti na istraživački rad konkurentnost s obzirom na obesrodna sredstva EGP-a bave se pitanjima migracije i azila pravosuđe i unutarnji poslovi su naznačeni kao konkretni korisnici u državama članicama, o, korisnicama, no imat ćemo novih mehanizam za promociju e, pojačane suradnje, regionalne suradnje, a prvenstveno na promociji e, održivog zapošljavanja mladih. Politički, socijalni gospodarski izazovi su takvi da možemo raditi samo na zelenijoj, konkurentnijoj i inkluzivnijoj Europi. Ako budemo zajedno radili, taj zajednički napor bit će odkoristiti svima i ove bespovratna sredstva su jedinstveni instrument u ovom kontekstu, imajući na umu njihove dualne ciljeve, smanjenje socijalne gospodarske e, razlike u e, ova dva područja, ali isto tako i da smanjimo razlike između država korisnica i Norveške, naravno Islanda i Lihtenštajna. Mislim da će nam povećana suradnja pomoći da se borimo s izazovima s kojima je suočena Europa i konačno želim naglasiti da smo također zadovoljni što smo zaključili novi dodatni protokol o tržišnom pristupu za e, ribarske proizvode. Ovo je e, velik e, i važan rezultat ovih ukupnih pregovora. Naša naš izvoz e, je e, već bio velik. E, Norveška je najveći dobavljač za Europsku uniju s 23% tržišnog udjela i to da je doprinosi iz većoj produktivnosti i zapošljavanju i u Norveškoj i u Europskoj uniji, a to će biti samo dodatno produbljeno s ovim novim sporazumom. Hvala. of you Hvala, sada predajem riječ izvjestaju Sjenuni, gospodinu Dantiju. Hvala predsjedniče. ja ću vjerojatno ponoviti neke stvari koje su već rečene. Evo moram reći da mi je jako drago što je potpisan ovaj sporazum. Osobito je važan za Europsku uniju i za države koje su potpisnice. Ovdje ćemo imati doprinos 2,8 milijardi eura predstavlja porast od 11% spram prethodnog razdoblja. To su, tu se radi o resursima koji će, koje će koristiti 15 Europa, Baltičke zemlje i istok i južna Europa, dakle sredozemlje. Tu se radi o favoriziranju socijalno-gospodarskog razvoja zemalja i gospodarstva gdje je najslabije gospodarstvo i poboljšat će e, jedinstveno tržište. Dakle, države Europske unije koje sudjeluju u tome, e, time ćemo ojačati koheziju gospodarskog područja, europskog gospodarskog područja GPA. Dakle, to je posvećeno područjima gdje su najveće gospodarske i socijalne razlike, dakle tu ćemo primijeniti specifične programe, ciljevsko koherentni i u skladu sa instrumentima za kohezijskim instrumentima Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. U tom okviru identificirali smo nekoliko oblasti, odnosno sektora kojima ćemo posvetiti konkretna sredstva. Tu su posebno dva važna, to je socijalna inkluzija i zaposlenost mladih te smanjenje siromaštva. Tu su također pravosuđe i unutarnji poslovi, dakle i osobito azil migracije to je već rekla gospođa veleposlanica. Dobili smo sredstva za borbu protiv zaposlenosti mladih i tako bi zemlje koje su 2013. godine imale e, stopne zaposlenosti preko 25% mogle sudjelovati programima koji će omogućiti da se približe zemljama koje već koriste ovaj program. Tu je također i e, preispitivanje protokola koji je povezan sa finanskim mehanizmima, dakle u okviru Islanda, Norveške, glede trgovine ribama i proizvodima, morskim proizvodima, Predviđeno je povećanje e, količine dakle, za Island i Norvešku. Tu je parlament dao svoje odobrenje. Ja smatram da trebamo također i mi to potvrditi i želim reći da sam zadovoljan činjenicom što je kolega Borelli izvjestitelj, jer će moći objasniti Nigelu Faražu što to predstavlja biti izvan Europske unije i ipak dati doprinos proračunu Europske unije. So perhaps can teach him a little bit about that. Yeah. Možda ga uistinu možete podučiti nešto o tome. Helmut. Ne moraš se javiti već ako ne želiš. Ska Keller, također ne. Jud. David. Samo ukratko. Dobro je da Ove tri zemlje se usuglas, će se usuglasiti, no recimo da Ujedinjena kraljevina odluči priključiti se vama, imate li neku procjenu koliko bi iznosio naš doprinos i smatrate li frustrirajućim da morate prihvaćati pravila Europske unije za unutarnje tržište, plaćati doprinose, ali nemate izravno utjecaj na donošenje odluka i politika. Što mislite o tome? The ambassador of Iceland, uh, give some advice to our Evo, ako možete dati neki savjet britanskim kolegama, možda ipak pričamo o nogometu radije. Naravno da Ujedinjena kraljevina mora naći rješenja koja su za njih najprikladnija u mojoj zemlji e, imamo malo izvoza, tako da ono što nama odgovara možda ne bi odgovaralo nekom drugom. Nema rješ, ni jednog rješenja koji nema i e, nedostatke. E, ovaj sporazum EGP-a nam je bio vrlo koristan posljednjih 20 godina. Osigurao je naše sudjelovanje na unutarnjem tržištu. No, kao što ste već spomenuli, mi ne sjedimo za stolom za kojim se donose odluke, no imamo druga sredstva uvjeravanja naših kolega u EU da odrede, odluče nešto u našu korist, ako se radi o e, nama vrlo bitnim interesima koje moramo zaštititi. I mi možemo se uključiti u proces oblikovanja odluka putem naših stručnjaka koji sudjeluju u razvoju pravne stečevine i naravno kada je Island u pitanju, znači se radi o ribarstvu, imamo na bilateralna sredstva u glavnom gradu pomoću kojeg pomoću kojih pokušavamo uvjeriti političare u drugim europskim glavnim gradovima, no nemam ni jedan drugi savjet za UK u vezi nogometa, želio bih reći kao škot, bilo mi je jako drago. Bilo mi je drago kad je e, e, tako dobro krenuo, krenula škotka u 2016. godine na prvenstvu u skupini sa Islandom. postanite što želite odgovoriti? Sporazum je dokazao da je učinkovita i robustna platforma za sudjelovanje Norveške na unutarnjem tržištu i u smislu povezanih programa i agencija. Odnosi Norveške e, sa EU-om neće biti pod utjecajem Brexita i dalje će na, i dalje i dalje ćemo nastaviti da nam to se bude od koristi. Žao nam je da većina Britanaca ne želi ostati u EU, e, no pričekat ćemo što na kraju odluči Ujedinjena kraljevina, hoće li se priključiti nama ili ne. Vidjet ćemo. Želi li komisija prokomentirati? Ne. Onda mi riječ ponovno zamjenici našeg izvjestitelja gospođi Magin. Nema mnogo za dodati. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Sve ću prenijeti kolegiju Boreliju koji će nastaviti raditi na ovom dosjeu na način na koji smo i navikli do sada. Dakle, možemo se usuglasiti bez prigovora. To je važno za slavnu norvešku morsku hranu, plodove mora. Moramo to osigurati. Rok za amandmane je 5. srpnja, 12 sati. I tada ćemo razmotriti amandmane ako budu podneseni. Na sljedećem sastanku u tijekom kolovoza. Toliko o sedmoj točki dnevnog reda. Hvala veleposlanice na tome što ste nam se priključili. Sada idemo na osmu točku dnevnog reda. Posljednja današnja točka. Pitanje budućnosti odnosa između afričko-karibskih pacifičkih zemalja i EU-a nakon 2020. E, godine, odnosno tijekom razdoblja nakon sporazuma iz Kotonua. Dajem riječ našem izvjestitelju Pedru Silva Pereri. Hvala, dobar dan svima. Danas zaključujemo raspravu o našem izvješću o budućnosti odnosa između EU-a i afričko-karibskih i pacifičkih zemalja iz odbora DEVE. Sporazum iz Kotonua će e, isteći 2020. godine u Veljači. O tome se razgovaralo na zajedničkoj skupštini u Namibiji. Uskoro očekujemo evaluaciju Europske komisije vezano uz E, partnerstvo slijedom sporazuma iz Kotonoa. Moramo izvući pouke. Meni je jasno. da je postojeći sporazum AKP-a e, vrijedan doprinos i Partnerstvo sa afričkim, karibskim i pacifičkim zemljama e, može ostvariti mnogo toga i zaslužuje dobru budućnost. E, mišljenje je usvojeno na odboru DEVA u svibnju. U INTI smo raspravljali u lipnju. 61 amandman je podnesen nacrtu teksta. E, zahvaljujem kolegama na njihovim doprinosima. Obogatili su nacrt mišljenja svojim detaljima. Moj klub je podnio četiri amandmana vezano uz uključivanje e, mehanizma za nadzor civilnog društva, također minimalni obvezujući zahtjevi za IPS, također naglašavanje rodnu dimenziju trgovine i podržavanje napora zemalja AKP-a E, u sklapanju e, sporazuma vezanih uz energetiku. Ja sam podnio pet kompromisnih amandmana. Imali smo sastanak izvjestitelja u sjeni ovaj tjedan i revidirani nacrt kompromisa je upravo podijeljen koji uključuje rasprave sastanaka sa sastanka izvjestitelja u sjeni. Na sljedećem sastanku odbora INTE u srpnju će se raspravljati o tome. Pokušali smo uključiti što moguće više amandmana ideja različitih klubova. Slažemo se po mnogim pitanjima. Naravno, trgovina je jedan od najvažnijih stupova suradnje između EU-a i zemalja AKP-a i vrlo je bitno osigurati sukladnost budućeg okvira sa e, ciljevima održivog razvoja. Posebice se mora osigurati ravnoteža poštene trgovine i e, suradnje. Također smo se svi složili oko važnosti ljudskih prava i potrebe da se osigura poveznica između ljudskih prava i trgovinskih sporazuma. To je nešto što je potrebno zadržati u novom okviru nakon 2020. godine. Rasprava se posebno vodila u uključivanju civilnog društva i zainteresiranih dionika – posebice u samom procesu nadzora. Na početku mislim da smo ostvarili dobar rezultat. I mislim da smo u poziciji da zaključimo našu raspravu i usvojimo ovo mišljenje. Želio bih zahvaliti svim kolegama na dobroj suradnji i veselim se daljnjoj suradnji. Hvala. Izvjestitelj u sjeni. Hvala lijepa. I ja bih se želio zahvaliti na dobroj suradnji sa izvjestiteljem. Ova suradnja je tekla vrlo dobro i na taj način smo došli do dobrog rezultata, dobrog izvješća koji nije sporan, dobro izvješće koje obuhvaća sva važna pitanja. Vrlo mi je drago da u tom izvješću se spominju različita pitanja o kojima smo raspravljali e, i koje smo spominjali u amandmanima. Bez tih amandmana izvješće ne bi bilo toliko uravnoteženo koliko je sada. To je nešto što bi trebalo postati standardom preispitivanje učinkovitosti ugovora koji e, su na snazi. To je nešto što je vrlo važno. Moramo analizirati sve što se dogodilo do sada. Bez toga ne možemo govoriti o izmjenama. Mislim da ta preispitivanja i dalje će biti e, kritična i konstruktivna. E, ipak moramo evaluirati prošlost kritično kako bi budućnost bila još bolja. I u tom slučaju Znamo da postoje mnoga razlike između država članica, pogotovo između regija i zato u budućnosti moramo te regionalne posebnosti e, intenzivnije uzimati u obzir i evaluirati. Prema, zahvaljujući našim amandmanima, mislim da smo u tome uspjeli. Nadalje, moramo se usredotočiti i na trgovinu, to je nešto što je vrlo važno, pa postoje neki drugi problemi koje moramo riješiti pritom. Trebaju nam pozitivni rezultati u zemljama sa kojima sklapamo ovakve ugovore, posebice po pitanju novih ulaganja. Drago mi je da to ovdje danas spomenuto. I postoje još e, neka e, dodatna važna pitanja važni ideali, vrijednosti, to ne želim komentirati, no to je sve nešto što je ovdje sadržano i mislim da oni koji se zalažu više za ljudska prava, no za gospodarska pitanja, će se veseliti tim amandmanima. Mi ćemo naravno podržati ovo izvješće. Hvala. Hvala Ima. Hvala lijepa na svoj suradnji. EKR može podržati sve kompromisne amandmane i izvjestitelj se uistinu potrudio da e, njegov pristup bude inkluzivan i zahvaljujem mu na tome. Vrlo je važno za EKR naglasiti da budućnost okvira nakon sporazuma iz Postkonua mora biti dvojak, moramo razbiti trgovinu, ali isto tako zemlje AKP-a moraju provoditi dobro upravljanje i suzbiti korupciju. i Samo na taj način naša trgovina će postati održivim alatom od kojeg će zemlje imati koristi i otvarat će se nova radna mjesta. E, stoga se nadam da moj zasebni amandman o javno-privatnom partnerstvu će biti usvojen, jer ta javno-privatna partnerstva postoje sve važnija u razvoju kapaciteta AKP-a u smislu izvoza. Ne bismo se trebali bojati suradnje industrije, malih poduzeća i e, uključivanja civilnog društva. Vrlo je važno da imamo snažne veze, sa, trgovinske veze sa malim srednjim poduzećima u zemljama e, AKP-a i to na obje strane. Stoga moramo e, poticati, njegovati te odnose, da moramo uključiti i naša mala srednja poduzeća i civilno društvo, no sveukupno raspoloženje izvješća je odlično i nadovezuje se na dobar rad prethodnog sporazuma iz Kotonua i podržava regionalnu suradnju koja nadam se da će rezultirati boljom budućnošću za zemlje AKP-a. Hvala lijepa. Helmut, želiš li odgovoriti nešto? Lola me zamolila da prenesem zahvalnost također u naše ime izvjestitelju i izvjestitelju u sjeni. Radilo se o konstruktivnom plodonosnom procesu. I Lola me također zamolila da prenesem odboru mišljenje da inzistiramo i dalje na suradnji i, i u smjeru partnerstva, te da izbi, te da izbjegavamo kolonijalne odnose. Stoga, ciljeve državog razvoja i ljudska prava moraju biti u samoj srži odnosa između EU-a i zemalja AKP-a. Također moraju uzimati u obzir i razdoblje nakon sporazuma iz Kotonua. Samo na taj način e, e, ove obveze i odredbe moraju postati obvezujuće. Samo na taj način ćemo sve to ostvariti. Obvezujuće klauzule E, moraju posebice biti usvojene od strane e, zajednica koje su žrtve kršenja ljudskih prava. Europska unija mora pridati ključnu ulogu civilnom društvu što se tiče odnosa sa vladama. Na posljedku vidimo konstruktivnu ulogu i doprinos odbora DEVE radu ovog odbora. Hvala Helmut. I ja bih željela zahvaliti Ska Keller, ja bih željela zahvaliti izvjestitelju na odličnosti. postoji jedno pitanje koje bismo željeli da bude uključeno u pitanje kompromisa, to je pitanje dugova. O tome smo razgovarali na sastanku izvjestitelja Sjeni. Bilo bi zahvala kad bi se barem jedna rečenica mogla o tome uključiti. Također bih željela skrenuti pozornost kolega na amandman kojeg sam ja podnijela vezano uz e, paket mjera za migraciju, takozvani migracijski kompakt, jer je cilj komisije pojednostavniti sve politike vezane uz e, razvoj i vanjsku trgovinu kako bi zemlje E, prestale slati izbjeglice i imigrante i preuzimati ih natrag, uključujući trgovinske sankcije protiv zemalja koje to ne čine. Na primjer, ne samo protiv njihovih glasnih državljana, već i u odnosu na državljane trećih zemalja. To je nešto što je uistinu čudno. Uvijek govorimo o tome da odredbe vezane uz poštovanje ljudskih prava moraju biti obvezujuće, moramo se pobrinuti da naši trgovinski partneri i mi sami poštujemo ljudska prava, da je to ono što je od ključne važnosti. No kada se radi o zaustavljanju migranata i preuzimanju migranata, tada komisija želi provoditi sankcije. Mislim da je to pogrešna poruka, pa bih ja bila zahvalna kolegama da podupru moj amandman. Hvala, e, gospođa Begin. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Zemlje akp p-a su dvostruko povezane sa Europskom unijom. To su bivše kolonije država članica Europske unije, stoga imamo jedan povijesni dug kojeg moramo iskupiti. To su zemlje sa kojima imamo povijesne, trgovinske odnose desetljećima i od presudne važnosti da im pomognemo u tome da se osamostale, stanu na vlastite noge i e, prihvate naše vrijednosti i zato je okvir za razdoblje nakon 2020. godine vrlo važan. Imali smo sastanak prvih, prvi sastanak izvjestitelja. Drago mi je da je pristup izvjestitelja vrlo pozitivan. Izvjestitelj je uključio neka od mojih amandmana. Zadovoljna sam e, dosadašnjim radom, no savjetovala bi izvjestitelju da pruži e, više prostora budućim izazovima sa kojima će biti suočene zemlje AKP-a, na primjer u jednom posebnom odjeljku u mom madvanu 42.44 sam tražila da se e, potiče ulaganje, e, turizam, ribolovi uklanjaju necarinske prepreke, te da se pruži više podrške trgovinskim sporazumima sa kontinentom Afrike. Na obvezujuća suradnja se treba E, spominjati sa tim zemljama u svom izvješću o trgovinskoj strategiji to spominje. Dakle, kompromisi moraju biti usklađeni sa ciljevima komisije o trgovini, no moraju se mora se spomenuti i naša rezolucija koju smo usvojili na posljednjem sastanku odbora. Nadam se da će e, to izvješće biti odobreno na plenarnom zasjedanju sljedeći tjedan u Strasburu. Komisija nema komentara. Onda ponovno dajem e, riječ našem izvjestitelju. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, govorit ću portugalski. Samo da iznesem konačni komentar. Želio bih zahvaliti izvjestiteljima u sjeni, svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi. Želio bih zahvaliti na njihovoj suradnji i komentarima vezanima uz prijedlog. Naravno, nije na odboru INTE da iznese sveukupnu ocjenu suradnje sa zemljama AKP-a, ali naša glavna tema je poglavlje o trgovini i posebni doprinosi s naše strane radu odbora za razvoj DV moramo ostvariti sporazum i konsenzus između svih klubova kako bismo mogli otići još dalje na temelju općih sporazuma što se tiče trgovine sa zemljama AKP-a. To će biti uspjeh. Važno je da se neki uvjeti poštuju. Sve mora biti usklađeno sa ciljevima održivog razvoja, ljudskim pravima, klauzulama o ljudskim pravima asimetrični odnosi koji uzimaju u obzir ekonomske uvjete zemalja AKP-a. Isto tako pokušavamo izgraditi kapacitete i promicati dobro upravljanje, jer bez toga svi ovi napori neće pomoći lokalnom stanovništvu. To su ključne poruke koje, po mom mišljenju, bi trebale biti temelj doprinosa ovog odbora i želio bih zahvaliti svim političkim klubovima i kolegama na suradnji. Hvala lijepa izvjestitelju i kolegama. Čini se da bi ovo biti da bi ovo moglo biti izvješće koje će podržati svi klubovi. Vidjet ćemo. E, glasovanje će se održati na našem sljedećem sastanku 13. srpnja. 14. srpnja. Hvala. Deveta točka dnevnog reda, točka razno, omiljena točka, nema javljanja za riječ. I deset točka dnevnog reda, sljedeći sastanci je 13. i 14. srpnja. Vidimo se sljedeći u Strasburu, ugodan vikend, hvala.